So, dear uh, Drage kolege, sad smo na točki 11 uh, dnevnog reda ekona razmjena mišljenja sa Marijanom Kocovom, uh, generalnom direktoricom Eurostata, koju pozdravljam danas ovdje i usput čestitam kao što znate, ovo je prvo, prvi dolazak Marijane Koceve kao generalne direktorice Eurostata ovamo, gospođa Koceva je imenovana prvog ožujka. Prije toga je bila vršiteljica dužnosti e, generalne direktorice, znači imamo već jednu dobro uspostavljenu suradnju. Čestitam vam na imenovanju i E, nadam se da ćemo nastaviti sa tom plodonosnom suradnjom po e, u određenom broju područja, uključujući naravno zakonodavne akte i dosije o kojima ćemo raspravljati u trijalozima. Evo daću vam riječ na iz, za uvodnu izjavu, a nakon toga će naše kolege postaviti pitanje? Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Dobro jutro, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Mislim da osobe koje sjede u ovoj prostoriji znaju da statistika pomaže poduzećima i tvorcima politika u donošenju važnih odluka koje utječu na živote milijuna europskih građana. Statistika je također važna i novinarima koji e, moraju e, objašnjavati odluke javnosti, moraju objašnjavati brojke statistika je sve važnija europskim građanima koji temeljem nje donose e, informirane odluke o vlastitim životima, a pomaže im i sve više u tome da razliku između pravih brojki i e, lažnih vijesti ili takozvanih alternativnih činjenica. Dakle, svi vjerujemo da je statistika važna i budući da je statistika važna, dame i gospodo, onda e, možete si zamisliti koliko mi je velika čast i privilegija što sam imenovana generalnom direktoricom Eurostata i što sam u situaciji da vodim Eurostat u ovim stimulativnim i e, izazovnim vremenima. Hvala što ste me tako brzo nakon imenovanja pozvali ovamo kako bi ovdje predstavila svoje prioritete, ideje, pa i probleme europske statistike u nadolazećim godinama. Odmah ću, iako je gospodin Goteri već rekao da sam ja bila vršiteljica dužnosti na toj funkciji više od godina dana, pa smo imali redovite kontakte. Iskreno se nadam da ovo nije moja moje zadnje pojavljivanje ovdje i da naša suradnja neće biti e, ograničena na statistički dijalog koji je zamišljen u zakonu. Ja snažno vjerujem, ako mi dopustite takvu usporedbu, da mi, naše dvije institucije imaju nešto zajedničko. Naime, na jedan eh, ili drugi način ove dvije institucije igraju ključnu ulogu u održavanju demokracije na našem kontinentu, promicanju transparentnosti i odgovornosti za polaganje računa javne uprave, a i javnih politika. U tom smislu naglasit ću da je od ključne važnosti meni osobno da E, na različite načine održavamo stalni dijalog između Eurostata i Europskog parlamenta, da taj dijalog bude otvoren, djelotvoren i konstruktivan, bez ikakvih dvojbi. Dakle, gospodine predsjedatelju, poštovane dame i gospodo, zastupnici, razmijenit ću s vama neke moje zamisli o europskoj statistici danas. Slažemo se da je statistika važna. Također, <clears throat> vidimo da je statistika ključna za donošenje odluka u Europskoj uniji za mjerenje učinka različitih europskih aktivnosti i inicijativa. Postoje brojni primjeri toga e, velika visoko kvalitetni europski agregatni podaci kao i podaci e, o državama članicama podržavaju e, različite e, aspekte kao što su ekonomsko upravljanje, ciljevi održivog razvoja, europski semestar i mnogi drugi. Mogla bi naravno nastaviti i spominjati još i druge mjere. Istovremeno danas sam razmišljala kako ću predstaviti svoje zamisli za budućnost. Ne mogu predstaviti konkretne prioritete, a da ukratko ne opišem koja je realnost europske statistike danas. I to je realnost e, svakog pojedinog građana u ovom dinamičkom svijetu. Tu realnost opisuju dva trenda. Prvi je brzi razvoj digitalnih tehnologija, a drugi je eksplozija informacija i to takva kakvu do sada nikad nismo vidjeli. Danas su e, građani digitalno svjesni, univerzalno povezani i imaju pristup brojnim e, podacima. Dakle, istovremeno službena statistika nije jedina koja osigurava brojke. Postoje sve veći broj provajdera neslužbenih podataka koji se e, natječu nekako sa službenom statistikom. Dakle, za nas, za službene statističare, to postaje pravi izazov. Prvo, da ostanemo relevantni. Drugo, da budemo brzi, pravovremeni. I treće, da budemo e, jedan vjerodostojni izvor podataka, jer mi više nemamo monopol koji smo imali prije nekoliko godina da smo praktički bili jedini izvor podataka. Imajući na umu sve te izazove, uvjerena sam da u vrijeme kada se statističke brojke sve više koriste za političku, u političke svrhe i za oblikovanje političkih sadržaja, vjerodostojni izvor e, kao e, što je europska statistika je nešto što je zaista nužno. To je jedan od najvećih izazova s kojim se moramo nositi i to je moj san. Ako negdje putujete i ako pitate primjerice taksista za brojke oko migracija ili inflacije ili nečeg drugog, i e, bez e, saznanja E, o tome e, u kojoj instituciji ja pripadam, moza, taksija mi je rekao pa odite na Eurostat pa ćete vidjeti brojke. To je lijepo znati, dobro imati snove i nadam se da ću uspješno predvoditi Eurostat u sučanju s tim izazovima. Budući da je ovo prvi puta pred vama u ovoj funkciji, reći ću nekoliko činjenica o svojoj karijeri. U mom profesionalnoj karijeri imala sam tri važna segmenta dijela te moje karijere. Prvo sam, eh, imam akademsko obrazovanje i taj važni dio eh, mog života dao mi je prirodnu znatiželju za stvaranje kreativnih rješenja na teške probleme. Zatim sam bila e, neko vrijeme šefica nacionalnog statističkog zavoda što je isto bilo dobro jer sam stekla iskustva i shvatila sam koliko su važne te brojke za objektivnost, pravovremenost, E, i e, ispravne, ispravno donošenje politika. I onda gotovo šest godina sam bila na vrhunskim položajima u Eurostatu, zamjenica generalnog direktora i više od godinu dana vršiteljica dužnosti generalnog direktora, što mi je dalo doista europsko iskustvo i perspektivu. Ono što pokušavam učiniti je objediniti sva ta različita iskustva kako bismo se suočili sa izazovima današnjice. Sada ću se vrlo e, kratko usredotočiti na tri važna prioriteta koja sažimaju moje namjere u nadolazećim godinama u smislu vođenja Eurostata. Prvo, moje težište bit će na proizvodnji statističkih podataka. Možda ćete reći, pa to je trivialno, to je onako misija Eurostata. No, ja smatram da moramo imati kritički pregled da li statistika koju proizvodimo je relevantna, da li odgovara svrsi e, u ovom današnjem okruženju i je li dovoljno brza. Dakle, ako E, vidim da tu postoje e, neke mogućnosti poboljšanja, možda je upravo ta pravovremenost e, informacija ključan element ovdje. Kad kažem da moramo imati kritički pregled, to je zanimljiv trenutak sada u kojem smo, jer brojne konstrukcije EU-a su podvrgnute analizi Brojne reforme su u toku i sve to zahtjeva kritički pregled, prilagodbu i obogaćivanje europske statistike. Spomenut ću neke primjere. Prodobljivanje ekonomske i monetarne unije, o čemu se trenutačno raspravlja, zahtjeva ulogu statistike u ekonomskom upravljanju, zatim razvoj europskih čistih socijalnih prava, zatim područje digitalizacije s jačanjem digitalnog zajedničkog tržišta, i područje migracijske politike. To su samo neki e, primjeri gdje izazovi dana zahtijevaju pouzdanost i pravovremeno statistike koje osiguravamo. Moj drugi prioritet je e, usredotočiti se na veliki potencijal digitalnih tehnologija i novih izvora podataka koji su oko nas. Samo na taj način možemo proizvesti statistike brže, osigurati mnogo veće detalje za regije, što je izuzetno važno u ovom trenutku, jer e, vi zahtijevate dosta i trebate zahtijevati osiguravati e, podatke na razini gradova, na razini neklasičnih administrativnih regija, možda nekih regija koje obuhvaćaju područja više država, prekogranične regije ili ne znam, obalne regije, ruralne regije i tako dalje. Samo na taj način koristeći tehnologije i novi izvore podataka možemo smanjiti teret za naše građane i poduzeća i informacije koje se prikupljaju sve trebaju koristiti. Treći prioritet je e, način na koji se službena statistika priopćava korisnicima. Tu sam ponosna što mogu reći da i prošle godine još kao vršiteljica dužnosti smo krenuli na jedno dugi i zanimljivi i uzbudljiv put, a to je da se poboljša širenje informacija Eurostata želim e, spomenuti, ovo je samo početak tog putovanja, iako su prvi rezultati već prilično očiti. Reći ću koji su to trendovi što pokušavamo učiniti i namjeravamo učiniti na ovom području. Počeli smo obnavljati svoje web stranice kako bi one bile vizualno prihvatljivije, lakše za korištenje. počeli smo raditi digitalne publikacije, ne samo PDF fajlove, već 13 interaktivnih alata koji su pohranjene na jednom mjestu gdje se korisnici mogu igrati s tim podacima, ekstrahirati ih e, i raditi svoje vlastite grafikone i analize. I te publikacije se objavljaju čim se prikupe novi podaci. Počeli smo prošle godine sa statističkim novim dijelom koji se usredotočio na teme koje su važne građanima koristimo lijepe infografike i e, prevodi se to na jezike Europske unije E, i e, dakle e, da se poboljša doku dopiru ti podaci. Naravno, ne može, bez brojki ne bi ja bila direktorica Eurostata prije tjedan dana prilikom obilježavanja Dana žena. E, mi smo objavili infograf o jazu u plaćama između muškaraca i žena. Objavili smo to na Facebooku i Twitteru i u nekoliko sati dobili smo 3 milijuna pregleda europskih građana. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, željela sam spomenuti još tri točke. Prva je da tri prioriteta koja sam opisala ne može Eurostat ostvariti sam. Moramo nastaviti svoju blisku suradnju sa drugim službama komisije i parlamenta kako bismo bolje razumjeli e, potrebe za podacima. Eurostat nije samo u proizvodnji tih podataka. Mi ćemo nastaviti svoje partnerstvo sa državama članicama, osobito u onom dijelu gdje želimo statistike proizvesti brže. Također ćemo intenzivirati našu suradnju sa Europskim sustavom centralnih e, banaka i drugih međunarodnih organizacija. Evo, to je moja dodatna točka vezana uz prioritete. Druga točka, ne smijem propustiti ovu priliku, a ne spomenuti pitanje profesionalne neovisnosti. Žela bih e, vam reći da poduzimam sve napore kako bi zajamčila profesionalnu neovisnost i objektivnost europskih statistika. I drago mi je što to mogu reći ovdje, jer dame i gospodo, vi ste u proteklim godinama bili ključni e, u uspostavi dobrog pravnog okvira koji omogućuje profesionalnu neovisnost. Moja dužnost sada je da profesionalnu neovisnost provedem na svakodnevnim osnovama. Dakle, kad donosim svakodnevne E, odluke o metodama, objavama za tisak, e, sadržaju, tajmingu i tako dalje. Kako bi statistike bile objektivne i na vrijeme. To je druga dakle točka da profesionalna neovisnost je nešto što ću provoditi u svakodnevnom radu. I zadnja točka, želim se vratiti na vas, odnosno na našu međusobnu suradnju. Na dolazećim mjesecima imat ćemo E, prilike dokazati svoju izvrsnu suradnju kao što je gospodin Gautier spomenuo postoji određeni broj važnih pravnih dosjea na kojima se radi e, a uključuju europske statistike vezane uz poslovanje socijalne poljoprivredne statistike i statistike o bruto nacionalnom dohotku. Sljedeći mjeseci Europski statistički program za sljedećih 7 godina, za sljedeći VFO mora biti dogovoren. E, tu parlament e, igra važnu ulogu ne u smislu samo da se utvrde potražnje za informacijama, već i kako bi se osiguralo da europski statističari imaju adekvatne resurse na raspolaganju kako bi ispunili rezultate u skladu s očekivanjima. I kao zaključak dok e, računam na vašu e, podršku, drago mi je da imamo stalni dijalog među našim institucijama jer uzajamno korisni odnos znači da dok Europa treba statistike, europska statistika treba vašu kontinuiranu podršku i ja se u tom smislu radujem suradnji. Hvala. Hvala vam na ovom sveobuhvatnoj e, prezentaciji. A sada ćemo početi sa pitanjima zastupnika. Gospodin Kistos je prvi. Vrlo zanimljiv e, govor. Imam dva pitanja. Prvo pitanje vezano je uz usporedbu europske statistike sa američkom statistikom. Je li to uopće usporedivo? A što je sa kineskom e, statistikom? E, koliko je ona vjerodostojna? Je na kraju morat ćemo predstaviti europsku statistiku i usporediti to sa drugim e, važnim ekonomskim silama. I što se događa u tom smislu? su na SAD i Kinu. A drugo, pitanje, ako ste se time bavili, postoji u Grčkoj takozvani e, predmet Georgijev. On je bio osoba e, odgovorna za grčku, grčku statističku službu, no nekoliko političara ga je optužilo da je on e, povećavao deficit i takve stvari. Tako da je na e, sud branio svoj, e, branio se, jest oslobođen, ali još uvijek je izložen kaznenom e, progonu, niko ga ne pokriva politički, barem ne sa vladine strane, istovremeno je vlada sa institucijama dogovorila da će Grčka država pokriti njegove pravne troškove. To je luda situacija. Ne znam jeste li se time bavili i možete li nam dati neke informacije o tome. Hvala na ova dva jako dobra pitanja. Prvo što se tiče usporedbe statistike s ostatkom svijeta, da to jest izuzetno važno. Moj brzi odgovor bio bi da je usporedivost statističkih podataka na u cijelom svijetu da e, dojamče statistički standardi i zajedničke definicije na različitim područjima. Sve je to nekako pod e, okriljem Ujedinjenih naroda gdje Eurostat i države članice vrlo aktivno sudjeluju kada se klasifikacija dogovara. Također postoji druge međunarodne organizacije kao što je MMF, OECD i ovisno o temi FAO koji je dio poljoprivrede. Daću vam neki jedan novi primjer Početkom ožujka svake godine u Njujorku se sastaje statistička komisija u Ujedinjenim narodima. Eurostat predvodi inicijativu da se izrade preporuke za usporedive statistike o izbjeglicama. Možda vas će to iznenaditi, ali evo 17 godina nakon uspostave UN-ove statističke komisije još nema standardne definicije izbjeglica. Dakle, E, to, je, to su neke aktivnosti u kojima sudjelujemo u nekim temama, želimo biti predvodnici i otvoriti tu temu i osigurati svakako da statistika bude usporediva. E, želim naglasiti važnost ovog pitanja jer proteklih godina europska statistika je fokusirana bila na stvari unutar Europske unije, a no izuzetno je važno da e, osiguramo usporedbu Eh, unutar Europske unije u odnosu na ostatak svijeta. Sljedeće pitanje vezano je uz Grčku. Postoji određeni broj potpitanja u okviru vašeg pitanja. Reći ću samo da Eurostat od 2010. potvrđuje podatke o grčkim statistikama, financijskim statistikama bez nekih rezervi. Ono što je važno u kontekstu vašeg pitanja mi pokušavamo ponoviti da e, predmeti kao što je ovaj e, e, predmet koji je u tijeku možda će stvoriti percepciju da statistika nije u redu, ali to nije točno. Eurostat je potvrdio grčke statistike. Osim toga, a to je isto stalište povjerenika, povjerenicu za statistike, a i potpredsjednik Dombrovski i drugi povjerenici. Što se tiče ovaj predmet koji je u toku protiv prethodnog predsjednika, Eurostat naravno prati što se tu događa i E, sljedeći pravilo da Europska komisija i Eurostat e, ne interveniraju u nacionalnoj zakonodavne postupke, mi smo dali sve od sebe tijekom proteklih godina kao dio procesa pregovora sa Grčkom u okviru programa da statistika bude svakako na dnevnom redu i kako bi i jedan od postignuća je bio da se u Grčkoj usvojio zakon temeljem preporuka Europske komisije da se e, e, povrate pravni troškovi gospodina Đorđija. E, za prvu tužbu čini mi se da zadnje vijeste su da je on oslobođen krivnje. Hvala vam na ovim dobrim vijestima, Pevan Šperez. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, želim vam dobar mandat. Gospođo Kocepa, u ime našeg kluba zastupnika i vi ste već spomenuli čitav niz pitanja s kojom ste ćete odrediti vaš mandat. Jučer smo imali predsjednika iz Elsgaba tu kod nas i on je jako insistirao na toj nepravednoj konkurenciji koja se upravo uspostavlja između javnih statističkih e, ureda i e, takozvanih seksi pružatelja podataka. Tu postoji jedan pravi problem. Javna rasprava, javno dobro, ne bi se trebalo organizirati oko ničega drugog osim oko povjerljivih statistika kao onih koje, s kojima se bavi Eurostat. Ali osim vašeg mandata ne mislite li da treba isto tako surađivati sa primjerice gospodarskim nadzorom Europske unije, primjerice kada se radi o specifičnim preporukama po državama, e, jer vi ovisite zapravo o nacionalnim statističkim uredima i smatrate li da imaju oni dovoljno sredstva kako bi vam dostavili na podatke koje su vama potrebni. Znači imamo začaran krug, dakle vi ćete morate zameniti njih i onda će se um, dovesti u pitanje vaš način financiranja jer ćemo reći da vi radite zapravo posao kojeg bi trebalo obavljati nacionalni statički uredi. Dakle, koja je vaša ideja o tome, kako vam možemo pomoći, kako statistika ne bi postala nešto zastarjelo, nego kako bi to ostalo nešto što je nam je temelj za dobro informiranu raspravu o svim područjima. I još jedno pitanje, jer ste dobro identificirali e, one vrlo važne točke, da se tu radi o povjerljivim središnjim podacima koji se izrađuju, ali naravno tu i socijalno pitanje isto vrlo važno. Spomenuli ste e, stup socijalnih prava, spomenuli ste nejednakost i kada govorimo o pitanjima zapošljavanja, onda se meni da tu postoji paradoks. Naime, strukturni fondovi se koriste na temelju analiza o zapošljavanju po regijama. To je ono što zovemo NAC a u javnim politikama koje države članice provode vidimo da, e, stopa, da brojka u zapošljavanju dolaze iz toga NAC3. Dakle, postoji li neki način na koji to možemo uskladiti? I zadnji dio ove teme što se tiče ovog, pitanja kako vam možete pomoći da razvijemo statistiku koja bi Europskoj uniji omogućila da ispuni svoje obveze sa konferencije COP21 i sa ovim ciljem za manje od 2 stupnja Celzijeva. Merci, Madame Je <laughs> Hvala lijepa, to ćemo nastaviti na engleskom. Hvala vam puno, kao prvo, na vašim dobrim željama. Ja sam u cijelosti svjesna tog da će mi trebati puno potpore u ovim vremenima prepunim izazova. u vašoj intervenciji ste govorili o čitavom nizu važnih pitanja, pa ćemo pokušati biti vrlo koncentrirani i strukturirani u odgovorima kako bi nastavili konstruktivno naš dijalog. Da, moramo se pozabaviti pitanjem konkurencije različitih ponuđača informacija i podataka. To je dobra tema, ali vidite, mi sigurno ne možemo čekati i vidjeti šta se pusto da se stvari oko nas događaju bez eh, da mi donesemo odluku. Ako gledamo na konkurentni dio i na konkurenciju, moramo biti brži a ako gledamo što na stranu povjerenja i ako gledamo da se sačuva povjerenje u nas, onda moramo raditi vrlo temeljito kako bi ljudi sačuvali povjerenje u nas i u Eurostat. Sad što se tiče ovih e, preporuka specifičnih po zemljama što šta bi se tu mogli učiniti, kako nam bo pomoć. Možda bi moj najjednostavniji odgovor bio budite samo dosljedni sebi. Što znači da nastavite i dalje glasno govoriti o tome da se o europskoj statistici, ona treba biti uvijek prisutna u svakoj raspravi, to je temelj kad recimo se razgovara o Europskoj monetarnoj uniji ili kad su teme kao što je makrokondicionalnost ili općenito bilo koja uvjetovanost ili ako se razgovara o tome kako ćemo rasporediti sredstva u fondove za iduću godinu, sljedeći proračun, kako ćete izmjeriti onda dakle kondicionalnost u tom kontekstu tu ćete se opet zasnivati na podacima i sve ćete zapravo zasnivati na podacima iz Eurostata. Prema tome to i glasno recite. I to je najbolji način da nam pomognete. Zatim vi imate, vi vrlo realno i vrlo prisutno sudjelujete i znam da ste i u tijekom čitavog našeg u trijalogu s Europskom komisijom i zem, dakle vi, parlament, komisija i zemlje članice, da ste bili vrlo jasni, i vrlo glasni. I to je bitno, jer nama trebaju zemlje članice, ali zemlje članice moraju shvatiti koliko je ovo važno i moraju mi znate, statistika je sama po sebi konzervativna. Međutim, mi sad se moramo jedino e, izdići iznad e, samo onog dosadašnjeg ritma od šest godina kad se rade naše istraživanje. nego moramo biti brži, moramo se ubrzati. I zbog toga i moramo jasno napredovati u pregovorima o našem novom okviru. Što se tiče socijalnih pitanja, to postaje sve važnije na našem dnevnom redu, a povijesno gledano statistika je tu uvijek bila u prvim bojnim redovima kada smo se borili za socijalna prava i za rješavanje socijalnih pitanja. Prvo pitanje koje je ovdje vezano je da budemo na vrijeme, dakle da na vrijeme damo podatke. I vi ste prošle godine pregovarali sa zemljama članicama da se ubrza dostava naših, eh, njihovih podataka tako da bi dobili recimo podatke o uvjetima življenja, o dakle cijeni življenja, troškovima, o standardu, umjesto za dvije godine, godinu dana nakon i to je vrlo važno. Zatim još nešto, nešto što nisam u svojim prioritetima spomenula, to je, to je put kako ćemo dalje napred, a to je da koristimo geo spacijalne podatke geoprostorne podatke kako bi na taj način došlo do agregacije naših podataka. Zatim budućnost kopa 21 i to je nešto što stoji na dnevnom redu, to je područje koje se stalno mijenja i razvija. Imamo čitav niz indikatora koje još razvijamo kako bi bolje organizirali naše, naše kolekcije, dakle naše zbirke podataka. I to je taj način da idemo naprijed. Dakle, ponovno ubrzajte dostavu podataka. Hvala, gospodinu Zon. Hvala lijepo. Gospođo ravnateljice, govoreći o evropskoj statistici, klub zastupnika ECR-a smatra da trebamo ostati pri neovisnosti nacionalnih zavoda statistiku i razdoblja onog klasičnog ciklusa od šest godina. E, zadnji pregled europske statistike iz 2012. je pokušao poboljšati i ojačati tu neovisnost i to na način što se proširila zapravo autonomija i područje ovlasti, područje autonomnog djelovanja ravnatelja nacionalnih zavoda. Da li, dakle, kak, što vi mislite? Mislite li da li suradnja i razmjena informacija između individualnih nacionalnih zavoda sa statistikom Eurostata, da li je ona bolja, da li je preciznija, da li je kredibilnija ili je se pogoršala? Vidite li kakvu razliku? Zatim, vidjeli se sad što je u praksi, što se u praksi događa, da li su nacionalni zavodi više involvirani u čitav proces i sustav. I zatim, vidite li vi neki put ili način kako bi se trenutno zakonodavstvo na tom području moglo poboljšati? Hvala, to bih mogla staviti važno pitanje, to bi mogli isto staviti pod široki naslov odnos sa zemljama članicama. Ali kratko, sad evropska regulacija o e, statistikama je doista promijenila i ojačala neovisnost e, statističkih zavoda i to je jasno bilo u vezi sa povjerljivošću kao i preporukama iz kolegijalne revizije koje smo dobili, stručne revizije to je naravno onaj uzajamni proces kojeg rade zavodi međusobno. Eurostat je izašao sa izvješćem o tome kako se provodi zakon, posebno s obzirom na ispunjanje obaveze na povjerljivost i ispunjanje preporuka iz e, ove stručne revizije. To je došlo početkom, e, početkom lipnja i su izašli ti stvari u izvješću objavljeni. Što se tiče implementacije zakona, naravno da mi to guramo, podržavamo, zalažemo se za to jer uvjereni smo da zapravo svi da smo svi uvjereni, svi moji kolege iz nacionalnih statističkih zavoda, svi smo svjesni toga da su promjene zakona bile glavne, glavni instrumenti da se ojača i pozicija nacionalnih zavoda za statistiku, njihova autonomija a što se tiče odnosa sa zemljama članicama generalno, mogu vam reći da sam zapravo duboko počašćena jer uživam punu potporu predsjednika nacionalnih statističkih zavoda, ravnatelja glavnih. I mi smo nevjerojatno intenzivirali našu suradnju jer imamo zajedničke izazove s kojima se borimo. Vidite, nije to sad da se samo Eurostat nosi sa tim izazovima novih eh, tehnologija, velike konkurencije, pritiska da se smanje različite barijere i terete, i zatim to, su iste stvari s kojima se nose i nacionalni zavodi, a mi smo sad već u suradnji već identificirali prioritete našeg nastavka rada za idućih 7 godina, odnosno 6. I ja sam uvjerena da je to način da unaprijedimo i evropsku statistiku, jer kao što vi sami kažete, to se proizvodi nacionalno, ti podaci se proizvode nacionalno. Dakle, sve što mi radimo je de facto rezultat partnerstva Eurostata i nacionalnih zavoda za statistiku. Hvala, gospođo Bernik. Hvala. Tri pitanja s naše strane. Prvo, mislite li da se može još popraviti preciznost i brzina kojom se prikupljaju podaci, pogotovo u odnosu na o stabilnosti i rastu? Drugo, da li je potencijalni nedostatak E, povjerljivosti i nedostatak povjerenja između zemalja članica i nacionalnih zavoda u Eurostat. Da li to zahtjeva zapravo umanjuje vašu mogućnost da ispunjate svoje zadaće. I na kraju, najzadnje proširenje Evropskog statističkog programa. Europski parlament se zauzimao naime da se e, proširi djelatnosti na druga područja, ne samo na onih deset prioritetnih područja koje je Europska komisija navela u svojim preporukama. I što je vaše mišljenje i kakve su mogućnosti da se statistika zapravo proširi na druga područja i šta se tu može proizvesti konkretno? Hvala gospođo Vjernik na vrlo, vrlo konkretnim i preciznim pitanjima. Prvo, dakle statistika o dugu i javnom dugu, deficitu svake zemlje, to je područje u koje svaka statistika najviše investira kako bi osigurala maksimalnu preciznost jer to je jedino područje na kojem Eurostat ima neku vrstu e, revizijskih e, ovlasti koje su mu zakonom zajamčene, gdje mi zapravo odlazimo u zemlje, odlazimo na misije, otvaramo račune, istražujemo na terenu, provjeravamo. Jako nas zanima kako izgleda recimo trošenje vlada i javnih tijela, tijela vlasti. I kao što sam rekla, to je naša svakodnevna obaveza dok god proizvodimo naše statističke podatke mi e, kompletno koristimo svoje ovlasti kako bi zapravo zajamčili na kraju jednu stabilnost da imamo stalne i brze precizne podatke. Ali recimo u kontekstu ekonomskog upravljanja i produbljivanja monetarne unije ili sad kada raspravljamo o europskom semestru, onda je to pitanje opsega, pitanje frekvencije učestalosti i sadržaja da vidimo da li je ono što mi prikupljamo doista svrsishodno i da li je to dakle relevantno, da li to činimo dovoljno brzo i da li će dakle ispuniti svrhu za koju to skupljamo za budućnost. A inače na ovo sljedeće pitanje moj odgovor je ne. Ja ne osjećam nikakav rizik, nikakvu prijetnju od strane zemalja članica. To, sam pitanje već malo prije odgovorila jer kad sam govorila o tome koliko je naša suradnja uznapredovala i kako je to zapravo jedno partnerstvo ali vaše pitanje recimo kako više bi se trebalo svesti na to kako ćemo mi podijeliti posao koji moramo obaviti kako bi što bolju statistiku proizveli. Što se tiče BDP-a i dalje, proširenja područja na kojima bi mi djelovali, ja sam vam bila i na drugoj strani, ja sam bila voditeljica našeg nacionalnog zavoda statistiku kad je ta inicijativa počela. I to je bio jako dobar trenutak od kada je puno toga učinjeno od strane Eurostata i zemalja članica kako bi se dopunili podaci iz BDP-a sa recimo indikatorima kvaliteti života, indikatorima o okolišu, stanju okoliša, o preraspodjeli prihoda i bogatstava a sada nastavljamo obogaćivati te informacije, ali ih pokušavamo povezati sa informacijama o trenutnom razvoju, kao što su recimo vrlo bitni ciljevi održivog razvoja iz naše agende do 2030. gdje Evropska unija ima svoju vlastitu perspektivu ili u kontekstu kružne ekonomije ili COPA 21 E, mi imamo tu dakle čitav jedan set indikatora koje još i razvijamo i nove koje već primjenjujemo i koji su važni za ta područja. Dakle da kažemo mi jednostavno nastavljamo raditi i nadograđujemo na ono što je već do sada učinjeno kada se znalo da je statistički pregled vrlo bitan i da se temelji dobrim dijelom na BDP i da se opće BDP može odrediti zahvaljujući našim podacima. Hvala sada Sven Gigold prvo iz naše strane čestitke na vašem imenovanju, nama je jako drago jer smo oduvijek imali argumentirani dojam da ste vi osoba od činjenja aktivnosti, dakle ne samo osoba koja ostaje na deklaracijama. A zatim u vezi ovog grčkog slučaja mi zapravo nikad nismo do sada vidjeli da se bilo koji šef nekog nacionalnog statističkog zavoda na taj način da kažem slobodno zlostavlja i to od strane udruženog sudstva i političkih krugova na tako visokoj političkoj razini. Sad smo već po drugi put pitali, e, pozvali gospodina Đorđa da dođe u parlament E, kako bi smanjili te pritiske de facto na njega, ali evo moram reći da smo dobili vrlo jedan evazivan odgovor pismeni i to je doista prava šteta jer nije mogao doći. I to mislim da je stvarno šteta i sramota jer ako oni koji trebaju obavijestiti i informirati javnost o rezultatima statističkih anketa i općenito statističkih pregleda, ako se ti onda zastrašuju i dovode pod pritiske, onda je to ona crvena linija koju ne bi smjeli nikad preći. Evo, sad na kraju nemam više pitanja nego više nekih sugestija, pa možda bi vam to bilo od koristi. Kao što znate, mi imamo statistički program i u ovom visokom domu je bilo stanovitih nezadovoljstava s tim, jer se vidjelo da u prošlosti neki dijelovi tog statističkog programa nisu mogli ostvariti, ali to upućeni ste u to. Možda bi bilo korisno da prije nego što mi održamo naše redavne godišnje konsultacije s vama, razmjenu mišljenja, Možda bi onda prije toga bilo dobro napraviti inventuru, inventuru toga dokle se došlo, šta se moglo napraviti, a šta nije išlo. I to pogotovo nas zanima gdje smo došli kod, e, na socijalnom području, socijalne statistike, dakle stanje društva i ekologije, zaštite ekologije, zaštite okoliša. Dakle, bilo bi nam drago kad bi imali tako jednu vrst godišnjeg izvješća i onda bi vi nakon ove naše godišnje razmjene mišljenja i iskustava mogli dati jednu, dakle tijekom te godišnje razmjene mogli nam skratko obavijesti dokle ste došli, gdje ste imali najveće probleme, s kojima ste se morali nositi i gdje vam mi kao zakonodavci i oni koji trebaju na kraju ratificirati proračun možemo pomoći. E, to bi možda bilo korisno. A inače vam želimo puno uspjeha. Hvala vam. Kao prvo, puno vam hvala na vašoj potpori i na vašem zanimanju. Bilo bi divno kad bih mogla zapravo množiti ovo vaše silno zanimanje za europsku e, statistiku jer i proširiti, diseminirati po čitavom društvu Evropske unije. Bilo bi dobro jer vi vidite u čemu su kvalitete i u čemu su dobre stvari europske e, statistike i Eurostata. A mislim da bi to bilo i sjajan način da nastavimo rad kad bi to mogli više proširiti. Dobro. Dijalog. Možemo li dobiti takvu jednu inventuru, kao što smo već pitali, i onda da e, da, da, da stanja, dakle sažetak, pa da onda vidimo na našim godišnjim razmjenama kao što sam već predložio, vam mi vidimo gdje možemo najviše pomoć Da, naravno, ali mi ćemo dogovoriti točno kako će to izgledati gospodin Gualtier i ja, pa ćemo onda s tim krenuti i to e, napraviti. Naravno, vašu sugestiju prihvaćamo. Evo još jedno javljanje za riječ. Portugalski, kolege iz Portugala. Da, hvala ja imam nešto općenito što me zanima, onda neka specifična pitanja. Prvo, jel bi nam mogli reći nešto o upravi Eurostata? Drugim riječima, čuo sam koliko je potrebno i opće da je potrebno prikupiti podatke, informacije za sve različite korisnike, a to su i institucije, i građani, i novinari, primjerice, i za mnoge druge korisnike. I shvatili smo da je to može biti problematično, da je, može biti vrlo teško prikupiti te podatke koji trebaju korisnicima. Kako pristupate poslu, kako to provodite? Vi se obratite prvo nacionalnim zavodima za statistiku ili kako? i kako općenito gledate na taj proces? Može li se on poboljšati, pogotovo sada kad govorimo o velikom socijalnom stupu Europske unije i velikim ciljevima koje moramo ostvariti na području zaštite okoliša? Dakle, kako vi tu konkretno postupate, kako ćete recimo podijeliti sredstva koje Eurostat dobiva iz proračuna da se prilagodite tom proširenju zadaća i novim izazovima? I zatim još nešto što me zanima prevare i to porezno prevare, porezne prijevare. Nas je to u parlamentu jako okupiralo i mi se time intenzivno bavimo. Imamo jedan posebni odbor koji se još uvijek bavi tim temama. I tu vidimo da nam je velika potreba za dodatnim informacijama kako bi se mogli bolje boriti protiv poreznih prevaranata i Možete li tu možda pomoć brže i bolje? Jasno. Potrebno je puno više podataka za to. A sad kao, kako vi gledate na tu potrebu ili mogućnost uopće da tražite informacije od multinacionalnih poduzeća, onih velikih korporacija koje su tu dosta zanimljive u tom kontekstu i da od njih dobijete informacije koje nam trebaju ili da dođete do stvari koje do sad nisu bile poznate, a događaju se ili su praksa tih poduzeća, a trebale bi možda biti poznate. Da li, kako se Eurostat priprema da i tu pribavi bolje podatke, bolje informacije? Jer vidite, to je tako i tako, mislim imamo stalno dobijamo nove informacije već zahvaljujući ovom novom zakonu o borbi protiv eh, poreznih prijevara i već zbog toga e, se dolazi sve više informacija, ali možda ne onih baš sve koje nam trebaju. Hvala lijepo gospodine Vjega, vidite ovo je jedan čitav niz pitanja, sve je jako zanimljivo i napeto, ali vidite jedan od razloga kad su me pitali prije godinu dana zašto bi željela taj, tu dužnost, taj posao, prvo je ovo što se sad događa da možete nešto konkretno, neki rezultat ostvariti i dati u nekim izazovnim teškim vremenima kad je to jako bitno a vrlo napeto. No dobro, da idemo sad, probam strukturirati ova pitanja koja ste vi ovdje iznijeli. Vi ste dakle zapravo stavili svoj prst u sridu samo, da tako kažemo, a to je potražnja i ponuda. Vidite, na ovoj strani potražnji proces čitav prikupljanja E, svih ovih zahtjeva koje dobivamo od različitih naših korisnika, počevši od institucija ključnih kao što su parlament i komisija, njihove glavne uprave i tako dalje. Mi imamo jedan poseban europski odbor za statistiku sa savjetodavni odbor za statistiku europsku i to sad unutra u tom odboru su predstavnici i medija i parlamenta i općenito različitih skupina naših korisnika. Mi se redovno s njima konzultiramo. Zatim, imamo ono što komisija zove javnom raspravom. To su dakle javne konzultacije u kojima i građani mogu i različite stvari iznijeti, a nakon toga otvaramo razgovore i rasprave sa zemljama članicama, jer Eurostat sad ne može doći do konkretnih podataka, to moraju dati zemlje članice. I onda ono ključna stvar, to je povećanje resursa uvijek pitanje povećanja resursa. To vam je uvijek ona prioritetna stvar. I zato je jako važno da u tim razgovorima nacionalni zavodi statistiku ne budu ostavljeni sami na cjedilu nego da se onda to prenese i na nacionalnu razinu da se shvati koliko je bitno da im se povećaju resursi i koliko moraju funkcionirati. Dakle, da nacionalne vlasti shvate da moraju svoje nacionalne zavode podržati i poduprijeti. Drugo pitanje je interno pitanje čitave naše mašinerije kako mi funkcioniramo i radimo. To je jedan stalni dijalog, ali moramo naći konstruktivni način rada. Ne možemo nastaviti stalno sa anketama i hodanjem po terenu. To je skupo, to je teret, to dugo traje. E, da bi prikupili podatke. Moramo se koristiti i drugim izvorima, recimo administrativnim izvorima. I stoga je u našoj cijeloj mašineriji proizvodnje to upravo ključno pitanje koje ćemo sve resurse i izvore koristiti. To su dakle ta ključna pitanja kako odrediti prioritete u radu, a da bismo isporučili rezultate moramo biti vrlo inovativni i kreativni i moramo sve ono što nam je na raspolaganju vrlo učinkovito koristiti. Zatim pitanje naše uloge i statističkih podataka za bolju borbu protiv prijevarnih e, poreznih utaja, prevara i svega ostalog. Dakle, mi znamo i kako je to izgledalo sa gospodom koji su u trijalogu sudjelovali u vezi s tim. Mi znamo, dakle, naše odgovornosti jasno nije da se borimo ciljano protiv toga, ali u našoj odgovornosti je da vam izmjerimo razne stvari i da vam damo podatke, vrlo konkretan podatak ekonomija dijeljenja i digitalizacija su nametnuli opće pitanje ovih koji su posrednici. Dakle, pitanje posrednika, onih koji svoje usluge preko interneta nude. I sad ključno pitanje da li je to, kako će se to oporezovati, porezno tretirati. Dakle, to je i za vas domaća zadaća na koju trebate odgovoriti koja je, koliko je ljudi tu zaposleno, kolika je veličina tih posrednika, kako rade, kakav im je promet i tako dalje. To onda i vi morate razmisliti o tome u kojoj mjeri i kako su one trebaju porezno tretirati da ne bi ispale porezne prevare ili izbjegavanje plaćanja. I na kraju, pitanje izvještavanja Dakle, imamo sve veću tendenciju da se agregiraju svi oni podaci koji su relevantni za euro, eurozonu i eurozonu. Sada moramo u sve većoj mjeri zapravo fokusirati svoje statističke preglede prema, na zemlje. A to je pitanje ujedno podjele posla mi moramo surađivati sve uže sa nacionalnim zavodima i mi deseminiramo te statističke podatke, ali prije toga oni moraju nama poslati svoje podatke i onda nam poslati da mi iskomuniciramo te podatke i deseminiramo ih dalje. Jer svi žele slušati i onda to naravno pritom to treba biti i na nacionalnim jezicima uvijek, čak i ono što od nas dođe, jer to ljudi žele slušati. Hvala. FDD, EPP, evo onda je gospodin Silvio Pereiro, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Koji ću na portugalskom. Kao prvo želim srećno pozdraviti glavnu direktoricu. Htio bih naglasiti koliko su važne statistike i da se statistike dobiju pravovremeno i da se mogu dobro usporediti. To je vrlo važno za samo društvo. Važno je da svi poznaju svoju gospodarsku socijalnu situaciju i prema tome treba donositi onda informirane odluke. To ne čini samo eh, javni sektor, već isto tako je to važno i za privatni sektor primjerice. I vrlo je važno kada ste informirani o činačnom stanju e, dok donosite neku odluku. Dva pitanja kao prvo. Klasifikacija tih poznatih mjera, e, jedinstvenih mjera, one stop mjera. To je nešto što je bilo važno za gospodarsko upravljanje, za ekonomiju i tu imamo dva problema s time. Kao prvo, koliko će dugo trajati ta klasifikacija tih e, statističkih operacija. Tu postoje neki slučajevi koji se protežu nekoliko mjeseci, kad, kad čak i dulje. I tek onda možemo zapravo vidjeti je li takva neka mjera posebna mjera i e, treba li se onda klasificirati kao takva ili ne. Primjerice u Portugalu se onda tu loptica prebacuje iz ministra financija i statističkog nacionalnog ureda prema Eurostatu i natrag. Dakle, što se tiče e, dokapitalizacije jedne naše javne banke koja je pala u neprilike. Postavlja se pitanje je li to sada jedna posebna mjera, da li ne. I naravno da je to onda problem kada se e, tako e, odugovlači sve to skupa zajedno i postavlja se pitanje kako možemo skratiti to razdoblje. Drugo pitanje koje je povezano s tim pitanjem trajanja. To trajanje podrazumijeva zapravo i to da su pravila dosta nejasna. Komisija, statistički uredi, vlade, čini se da svaka strana drugačije interpretira što treba urediti, a vlade moraju donijeti odluku i onda čekaju da vide kako se to može obraditi na statistički način i kako da se to sve procijeni. To je e, dosta velik problem jer se tu radi o jasnoći pravila. A ta jasnoća pravila nam je potrebna kako bismo znali radi li se tu o nekoj jedinstvenoj mjeri, one-off mjeri ili ne. Dakle, kako tu možemo djelovati, kako bi pravila bila jasnija, kako bi svi, pa i u okviru gospodarskog upravljanja znali u čemu se radi, kako bi to doista bilo za sve shvatljivo. Hvala vam lijepa gospodine Pereira. Ova pitanja su vrlo važna i to mi daje priliku da su sve nešto što nije e, nešto što se tiče samo statičkog rada. To je onaj dio koji, kao što ste s pravom rekli, se odnosi na to kako se neke aktivnosti mogu na statički način protumačiti. I dopustim da prvo kažem da se potpuno se slažem da pravila trebaju biti jasna, da moraju biti predvidljiva i da, da moraju biti transparentna. I zbog toga kada sam prošle godine bila vršiteljica dužnosti glavne, glavnog direktora Eurostata sam ja e, čak i tada započela sa time da se razviju postupci s kojima ćemo vidjeti kako pravila koje se tiču ovakvih slučajeva se mogu prilagoditi u kojim vremenskim rokovima će se to učiniti, gdje će se o tome raspravljati i kada će se ona provoditi, zato što bi ta pravila trebala biti transparentna i trebali bismo imati dovoljno vremena e, mi, ali i statički uredi, kako bi mogli primijeniti ta pravila. Još jedna druga stvar koju smatram važnim, to je nešto čime smo krenuli prošle godine i dalje radimo na tome, a to je to da dulje niz godina je e, vladalo razumijevanje da statistika samo izvještava o tome što se dogodilo. A sada želimo naglasak staviti na anticipaciju. E, posebice kada se radi o velikim ulagačkim projektima ili o velikim statističkim e, operacijama, ako znamo da će nam uskoro uslijediti zato što je sve više važno za ulagače, primjerice, u okviru e, plana ulaganja za Europu, da oni znaju ne samo za rizike i za prednosti svog ulaganja, već i za to kako će se statistički obraditi određene operacije. I stoga smo u suradnji sa Europskom investicijskom bankom krenuli u rasprave i sa državnom članicama, sa ljudima koji razvijaju financijske instrumente, sa bankarima i tako dalje, kako bismo vidjeli e, koje mogu biti metodološke smjernice za ključne financijske instrumente, primjerice javno-privatna partnerstva, ugovori o energetskoj učinkovitosti, e, koncesije kako bismo mogli anticipirati i kako bismo mogli početi objašnjavati kako će se statistički obrađivati ti novi financijski instrumenti. Također smo krenuli izrađivati meteorološko savjetovanje, što znači da netko može doći k nama, eksante, može nam opisati e, svoj e, projekt kroz nacionalne statističke urede prije svega, jer su to naši partneri koji znaju e, i jezik i okoliš i onda bi se sa Eurostatom mogli dogovoriti o tome je li se može u to krenuti ili ako je nešto složeno onda bi se mogla osnovati neka skupina stručnjaka koja bi mogla vidjeti kako će se ta operacija obrađivati i da to onda sve bude usklađeno među državama članicama. Dakle, to je bio taj razvoj, da imamo tu anticipaciju i isto tako i da budemo transparentni, što znači da sve odluke o statičkom obrađivanju na zahtjev neke države članice, bilo da sad u ex ili u ex ante savjetovanju, da sve to objavljuje na internetskim stranicama Eurostata u svrhu veće transparentnosti i kao cilj isto imamo i to da drugi mogu naučiti o, to, o, tome i iz toga. Još ste spomenuli dvije osjetljive točke, to bih htjela nešto pojasniti. Ja znam te portugalske slučajeve, ja sam naravno upoznata s time što se događa u Eurostatu i pretpostavljam da se tu referirate na one odluke gdje glavna uprava za natjecanje to može različito, to dakle Eurostat ima drugačije strateške kriterije, a glavna uprava za tržnacanje može odrediti da je to možda neka vrsta državnih potpora. I nije na nama kao Eurostatu da kažemo je li neka mjera jedinstvena ili ne, one of mjera ili ne, već je to za naše kolege iz Ekofina. Mi moramo samo reći hoće li ta operacija se odraziti na dug i deficit e, i kakva su očekivanja. No ta pitanja koje ste postavili su vrlo važna jer ste mi dopustili e, da objasnim da uz to što proizvodimo statistike imamo još jednu novu ulogu u smislu anticipacije, u smislu savjetovanja, u smislu toga da budemo brži, da budemo transparentniji. E, što se tiče novih financijskih instrumenta i evo to je jedna nova uloga koju sada imamo u okviru ekonomskog upravljanja. Hvala. Gospodin Soru ima riječ. Grazie, Presidente. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ispričavam se zbog slabog glasa. Vi ste, poštovana gospođo glavna direktorica, rekli da postoje velike izmjene, tehnološke izmjene koje utječu i na vaš rad naspram onoga kako su izgledale tradicionalne statistike i e, načina na koji se sada e, podaci obrađuju, da postoji umjetna inteligencija, primjerice i tako dalje. A i jučer smo s vašim kolegama raspravljali o tome s kojima smo učinili javno saslušanje. I mogu se zamisliti da je prikupljanje podataka na taj način, naspram onih tradicionalnih načina, svakako nešto što za vas predstavlja veliki izazov. Dakle, primjerice ako imamo ankete ili ako vidimo kako e, privatni gospodarski dionici pristupaju sa tako podacima. U međuvremenu postoji čitav niz izvora podataka, e, postoji velika količina podataka i ti podaci nisu obuhvaćeni svim statistikama. I možda eventualno nacionalne statistički uredi ih mogu doista sve obuhvatiti. A ja se sada pitam, jer smo naime mi isto tako izradili jednu izvješće na inicijativu gdje smo se već bavili o gospodarstvu e, koje pokreću podaci, dakle govorili smo već o tim nekim inovacijama i zanima me koliko te, ti tehnološki razvoj imaju granica što se tiče e, monopola ponataka a i u svakoj toj raspravi se uvijek iznova postavljalo sljedeće pitanje. Naime, ti podaci imaju jednu dimenziju koju do sad nismo uzimali u obzir. Primjerice, privatni gospodarski dionici mogu imati te podatke, čak i privatni građani to mogu imati, a i poduzeća, što znači da su ti podaci vlasništvo zapravo tih poduzeća i e, ta poduzeća žele iskoristiti te podatke u vlastite svrhe. Mene zanima koliko bismo, u kojoj mjeri bismo mi te anonimizirane podatke trebali smatrati javnim dobrom i koliko bismo ih trebali uzeti u obzir kada donosimo odluke na javnim instancama. Radite li vi već nešto na tome? Hvala vam još jednom, vrlo dobro pitanje. Htjela bih češće dolaziti k vama jer ste spomenuli sve važne aspekte i izazove koje nas očekuju. Evo, reći ću to na sljedeći način. Da, kao prvo, e, mi statističari volimo se igrati podacima, volimo istraživati nove mogućnosti i od 2014. godine smo uspostavili jedan e, sustavni plan za istraživanje e, Eurosa zajedno sa nacionalnim statističkim uredima po pitanju toga kako se mogu iskoristiti svi ti novi podaci, svi ti novi izvori podataka, primjerice od mobilnih sustava, sa Facebooka, sa Twittera, sa platforma za kolaborativnu ekonomiju, ti novi specijalni podaci, kako ih možemo koristiti u službenim statistikama. Imamo sada prvi dio rezultata, zaključak je taj da u većini slučajeva bi ti podaci mogli nadopuniti postojeće izvore i mogli bismo okupiti sve te različite izvore kako bismo na temelju toga izrađivali statistike. Ali to je stručna diskusija jer se statističar žele igrati brojkama. Ono što je važnije za znati za ovu publiku je to da dok smo to istraživanje provodili da smo identificirali čitav niz glavnih problema koje ste vi spomenuli. Prvo pitanje je pristup tim izvorima podataka e, koji su e, većinom u privatnom vlasništvu. To je temeljno pitanje jer ako želimo imati održive statistike, moramo riješiti to pitanje kako pristupiti privatnim podacima, podacima u privatnom vlasništvu i stoga mislim da ćemo u idućih nekoliko godina tu također imate jedno područje gdje ćete vi, dame gospod, morate odigrati ključnu ulogu, jer kao što sam rekla, to je jedna rasprava koja se odvija dodatno uz to što se razvija gospodarstvo koje pokreću podaci i e, tu se postavlja to pitanje koje kako se statistike mogu iskoristiti za provedbu javnih politika i primjerice nacionalni statistički uredi su pripremili e, dokument o stajalištu. I to su svi uredi izradili, a to je nešto što je vrlo rijetko, da se sve države članice udruže i dadu određenu izjavu. Rekli su da je za statističke urede vrlo bitno riješiti to pitanje pristupa podacima. Drugo pitanje tiče se zaštite i povjerljivosti podataka, a u kontekstu uh, uredbe uh, o zaštiti podataka koja stupa na snagu 15, 18. Uh, svibnja postoji čitav niz praktičnih pitanja koje, se središki uredi moraju riješiti jer kada se radi o korištenju više privatnih podataka ili podataka iz digitalnih izvora, mi ih zovemo podacima koje stvaraju stojevi, jer tu se postavlja to pitanje zaštite podataka i različitih prava, primjerice pravo na e, nedopušteni pristup podacima, pravo na, biti na zaborav i tako dalje, sva ta pitanja koja se odnose na e, zaštitu podataka. Dakle, da, mi radimo na tom čisto statističkom radu, ali vrlo je važno isto tako riješiti i ta temeljna pitanja infrastrukture vezano uz pristup podacima, uz to trebali bismo možda li plaćati pristupnim podacima i trebali anonimizirati te podatke i to je nešto što je zapravo kontroverznije pitanje od samog ovog pitanja e, informacijsko-komunikacijskih alata. Da, a u međuvremenu smo pročitali što se dogodilo i sa nekima koji su koristili te podatke i vrlo nam je nelagodno zapravo zbog toga. Eto, premač da, e, pitanje mog kolege odnosi se i na jedan od onih prvih aspekata koji sam ja spomenula u svom pitanju što se tiče e, tih te e, seksi velike količine podataka i tih starih statističkih izvora i da je to nešto što treba uskladiti. Malo bih sada proširila taj aspekt. Naime, vi ste rekli da nacionalna tijela, e, da su ona vrlo aktivna što se toga tiče, ne zanima u kojem smislu. Imate li s njima zajedničku raspravu, kako bi svatko mogao možda se uskladiti sa drugima, kako bi se ponašao jedan zajednički put? I što se toga tiče, postoje li partnerstva između statističkih ureda i tih e, pružatelja velike količine podataka. Ako da, u kojem obliku? E, treba li možda zakonodavstvo prilagoditi tome? Spomenuli ste pitanje i plaćanja, to je evo jedno pitanje koje sam ja jučer e, spomenula sa gospodinom Giovanninijem. Dakle, to je to pitanje kolika je cijena pristupa e, tim podacima i to vidimo prije svega e, kada se radi o e, financijskim uslugama, da je Bloomberg izradio jedan model pružatelja podataka, da je taj model izrazito skup, ali da se taj model evo i dalje razvija, zato što postoji ta niša isplativosti i vidimo da postoji sve više struktura koji se izrađuju sve više sličnih modela, da su to sustavi koji prikupljaju podatke. I stoga mi se čini da e, to trenutno nije obuhvaćeno od strane nacionalnih statističkih ureda. Dakle, kako da otvorimo ta vrata e, pod uvjetom da su nam potrebne te statistike. Posebice kada se radi o financijskim tržištima je to pitanje koje će postati sve važnije i važnije uključujući i zbog toga što imamo te nove strukture koje sve više prikupljaju podatke. Treba li izraditi tu neko zakonodavstvo, imate li vi neke ugovore od slučaja do slučaja ili kako da se zapravo obračunamo sa tom novom dimenzijom? Uh, uh, uh, Hvala vam na pitanju. Da, ovo je vrlo važna i zanimljiva rasprava, a mogu vam odgovoriti da da, da kao prvo surađujemo sa nacionalnim statističkim uredima, a jedan aspekt toga je taj da pokušavamo e, promicati E, razmjenu ideja o tome kako su već nastavljeni zakoni izmijenjeni, e, kako bi se osigurao taj pristup podacima i e, kako se mogu napraviti javna, javna partnerstva. Primjerice, Francuska je jedan od primjera država gdje je nedavno izmijenjen zakon i gdje je napravljen taj prvi korak za pristup tim podacima. Kao drugo, da, napravili smo razna partnerstva, imamo tu različite konfiguracije partnerstva, kako bismo dobili pristup podacima, kako bismo imali zajedničko istraživanje sa primjerice um, mobilnim operaterima, sa Googleom, sa različitim mrežama, sa vlasnicima društvenih medija. I vrlo je zanimljiv zaključak taj da sada i privatni sektor kreće u tom smjeru i svakako postoji potreba da se to na neki način regulira ili da se e, izrade neki primjeri prema to, vezano uz to kako bi ti partnersi trebali izgledati. I mislim da ćemo u jednom trenutku svakako morati tu regulirati to pitanje pristupa podacima u statističke svrhe kada se radi o podacima o privatnom vlasništvu. A jedno drugo pitanje je kako to najbolje možemo učiniti, to je uvijek ta rasprava, dakle treba li to prepustiti nacionalnim tijelima ili bi to trebalo biti neka direktiva ili uredba, e, bi to trebalo biti obuhvaćeno u statističkoj uredbi ili bi to trebalo biti obuhvaćeno s nekom uredbom o specifičnoj temi, ali svakako sam ja spremna da sam raditi na tome. Moramo regulirati to područje. Sada imamo partnerstva, ali oni su, ona su vremenski ograničena ne jamče da će to donijeti uđenu sigurnost i predvidljivost što se tiče korištenja tih statičkih podataka, a i naši partneri s druge strane i oni traže veću jasnoću i pravila vezano s to što je dozvoljeno, što nije, kako se trebaju ponašati, trebamo i ja nešto platiti, plaćaju i drugi za to i to je dakle neko područje gdje moramo e, raditi na tome. Ja i Ana. Hvala. Ana sljedeća. Hvala vam. Izuzetno je značajno osigurati da e, žene e, probijaju taj stakleni strop e, i drago mi je da vidim tu situaciju u Eurostatu i voljela bih da je takva situacija i u nekim drugim institucijama u Europi. Govorili ste o političkom korištenju podatka u izborne svrhe i mnoge druge aspekte. Mi bismo željeli osigurati ispravno korištenje podataka da se koriste u e, ekonomskoj e, kohezijskoj politici. To je jako važno da se adekvatno to regulira, da učestalost bude e, prihvatljiva da podaci budu naravno točni i ažurni. E, za kohezijsku politiku i statističku, za statističke svrhe imamo e, BDP, imamo e, na e, prosječni dohodak i tako dalje, no s obzirom da su se, da se situacija promijenila zahvaljujući krizi, moramo i mi prilagoditi naše kriterije jer je utjecaj e, te situacije na e, kriterije standarda života se promijenio. Mi moramo razmatrati e, različite uvjete zapošljavanja, kratkoročna, e, kratkoročne ugovore e, o radu i slično. U nekim regijama zahvaljujući kohezijskoj politici te regije mogu djelovati bogatije nego što jesu. A zapravo imaju ugovore o radu koji su na samom dnu na lošu sigurnost radnih mjesta, energetsku sigurnost, stvar, e, energetsko siromaštvo, stvarno siromaštvo. brojne su e, brojni su elementi kojima se definira siromaštvo, a neke regije nisu označene kao siromašne, a trebale bi biti. Stoga bi bilo korisno razmišljati na, o načinu e, ažuriranja kriterija kako bi e, vidjeli kakav je život na terenu u Europi. Zatim trebamo razmatrati i o useljavanju. E, mi imamo podatke o imigraciji i usiljavanju, ali e, često ti podaci nisu segmentirani. Primjerice koliko je mladih e, ljudi među njima, koliko je utjecaj toga na usluge, na javne usluge, pristup javnim uslugama. Znači različita su područja politika u kojima je potrebno revidirati kriterije i ja bih žela da Eurostat intenzivno prouči kriterije koje trenutačno koristi. Hvala. Pa evo dali ste brojne empirijske primjere koji ilustriraju moju izjavu da moramo razmatrati relevantnost statističkih podataka. E, da, e, imamo nove pojave i na tome radimo sa državama članicama, imamo nove oblike zapošljavanja, trebamo se usredotočiti na različite društvene skupine, osobito mlade ljude, a iz statističkog motrišta bitno je da ne idemo samo na agregirane podatke, već i na mikropodatke i na distribuciju na različitim razinama E, agregiranih podataka i ne samo u odnosu na regije koje administrativno postoje već i treba gledati prekogranično pa čak i na razini e, naravno i na razini država, regija, e, općina i tako dalje. Hvala vam i na čestitkama i naravno ja sam ponosna što sam prva žena koja je direktorica Eurostata i nadam se da će osigurati i empirijski dokaz da žene to odlično mogu odraditi. Siguran sam da hoćete. Hvala na ovoj izuzetno živoj i zanimljivoj raspravi koja pokazuje da postoji visok interes i sve veći interes za pitanja statistike na ovom odboru. Naravno, mi smo u cijelosti svjesni da bavljanje statistikom znači bavljenje čitavim nizom pitanja. Nije to samo tehnički alat, e, to je mnogo više od toga. Mi se radujemo nastavku e, našeg dijaloga, naravno i izvan one godišnje razmjene mišljenja vezano i uz procedure, a i uz provedbu E, ciljanih elemenata i razmjene dijaloga koji ćemo formalizirati ovdje u odboru i naravno skrenuti vama pozornost na to kako bismo zajednički još raspravili o tim pitanjima. i uredili našu suradnju. Hvala vam. Hvala vama na pozornosti. Meni je bilo zadovoljstvo. Doista je ovo inspirativno i potvrđuje da je ovo zanimljivo radno mjesto i radujem se nastavku suradnje. Hvala. A sada predajem predsjedanje Markusu Ferberu. Hvala Roberto. Čak imamo 10 minuta smo prije, ja ne znam da li je tu eh, pregovarački tim, znam da je izvjestitelj došao. Može li izvjestitelj pričekati koju minutu, budući da izgleda vaš tim još nije došao? Pa dobro, kratko ćemo onda prekinuti na jedno pet minuta, pa nastavljamo. Hvala mm So, colleagues, as uh, we are now in the schedule again, we... Kolege, evo nas opet uh, na naš raspored, točka 12, a to je prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća kojim se izmjenjuje uredba 648 iz 2012. u odnosu na obvezu poravnanja i suspenzije obveze poravnanja i tako dalje i tako dalje. Znači, riječ je o E, reviziji Emira, amandmanima i nacrt izvješća sadrži 32 amandmana e, od, kojima smo razgovarali prošli mjesec na Ekonovo. Sada imamo 245 dodatnih amandmana u koji su predani u roku. Werner Langen ima riječ, izvolite. Da, hvala. Koristit ću svoj materinji jezik potvrdit ću da doista imamo e, zapravo 277 amandmana e, osim nekih e, malobrojnih svi idu u istom smjeru a to je smanjenje rizika i nekako smanjenje obveza za poduzeća to je tendencija E, i samog prijedloga komisije. Neću sada ponavljati, radi se tu o obvezama izvješćivanja, o e, iznimkama za mirovinske fondove, nefinancijske e, ugovorne stranke i tako dalje. O tome smo već razgovarali ja ću kratko navesti teme podnesenih amandmana jer 277 amandmana naravno ne možemo, trebalo bi nam više vremena da prođemo kroz sve. Radi se tematski gledano o, altern, o, o tretmanu alternativnih investicijskih fondova, nefinancijskih ugovornih strana, malih ugovornih strana, malih drugih ugovornih strana Zatim imamo e, amandmane iz različitih područja Sandra Mamasur, Stremoza, Ječek, znači iz različitih stranaka e, e, u odnosu na područje primjene, zatim gospođa Swinburne. Tu bi bilo moguće kod definicije E, iznijeti dva kompromisa, njih će moj ured iznijeti pa ćemo se o tome savjetovati. Zatim sljedeća točka je oslobođenje obveze poravnanja i bilateralnih marži. Ovdje se radi o obrtanju tereta dokaza. Oni koji žele iskoristiti iznimku moraju dokazati da ne prekoračuju prag, a oni koji nisu podnijeli taj dokaz morat će vršiti obvezu poravnanja. Dakle, tu imamo amandmane moje, gospodina Lambeca, protiv toga su gospođa Svinbar i gospodin Vajceker. To je moguća točka sukoba. Zatim kod pitanja izračuna praga i ovdje postoje različiti, e, različiti e, mišljenja. Imamo da li je nešto 30 dana ili 12 mjeseci. Zatim i pitanje kako izgleda metoda i da li komisija treba izdati RTS. E, Zatim imamo takozvanu loading obvezu. Gospodin Lamberts je protiv, ostatak je za, uključujući komisiju. Ja ovdje ne vidim šansu e, za da e, amandman gospodina Lamberca dobije većinu. Zatim imamo clearing bilateralnih marži. E, tu imamo čitav niz amandmana Ferber zatim transakcije unutar grupacije pre, prag za oslobođenje obveze poravnanja, sve su to nekako iste teme koje treba urediti na temelju e, izvješća komisije. Zatim imamo takozvanu front fair, reasonable i transparent system, znači pristup clearingu tu imamo, tu smo dodali jedan kriterij transparentnosti, um, zapravo skoro svi klubovi, uh, prvo da se utvrdi ETS, regulatorni i tehnički standard i uh, načela, da se poboljšaju načela uh, clearinga, odnosno poravnanja i izbjeglavanje sukoba interesa. E, tu imamo članak 4a, 85, e, urna izjava 9, e, tu je moguće pripremiti kompromise. Zatim se tu imamo još i to prilično sporno pitanje mirovinskih fondova. Tu imamo iznimnu regulativu komisije za tri godine i dvije godine. Tri godine Weizsäcker, Fernandez, Svimber, Lambert i Langen su za tri godine a gospođa Swinburne je još za pet godina, ona bi to produljila na pet godina, e, to, to e, izuzeće, znači dva, e, dvije godine stalno produljenje, a mi želimo jedno izvješće komisije da li je razvijeno jedno izvedivo tehničko rješenje dvije godine nakon stupanja na snagu kako bi se konačno podnio prijedlog. Zatim u tom području mirovinskih fondova imamo jedno konkretno izvješće ESME, da li je izrađeno izvedivo tehničko rješenje koje, i to godinu i pol dana nakon stupanja na snagu i osnivanje interesne skupine komisije na, na temu mirovinskih fondova, to gospodin Lamberts i gospodin Langen zagovaraju. Zatim imamo um, odnosno odgodu uh, obveze poravnanja, opet Lambert Ferber, zatim uh, trajanje od mjesec dana, znači odgode na mjesec dana, ili ne više od šest mjeseci. Tu ima različitih amandmana, znači područje primjene obveze poravnanja treba ograničiti. Lamberts i Swinburne. Tu će biti malo teže naći kompromis. Zatim odgoda obveze poravnanja e, treba voditi i do odgode obveze trgovanja i tu imamo različitih amandmana različitih stranaka. Osim toga, neki izolirani e, amandmani Lamasur, Swinburne, Jecek, Vajceker i tako dalje, e, da u svakom slučaju da ta odluka treba biti objavljena. Zatim imamo ukidanje takozvane obveze backloadinga tu se u jednom amandmanu kaže da od 12.2.2014. da postoji nerazmjerno opterećenje. Zatim amandman 206 gospodina Mojtena koji je novi član. Ja sam dva puta pročitao taj njegov tekst, ali nisam e, razumio svrhu e, propisa e, jer barem u njemačkom prijevodu mi se čini slično kao zatim sloboda biranja transakcijskog registra od strane kupaca, zatim pitanje jamstva, zatim kod derivata koje se prodaje na burzi E, to nisu e, druge ugovorne stranke, već same stranke koje prijavljuju te stvari, zatim prikupanje informacija o troškovima, zatim mi imamo e, poslovanje unutar kluba, zatim izuzeće za, unutar grupacije, znači i izuzeće za poslovanje unutar grupacije. Osobe koje sam spomenuo su za e, gospodin Lambert bez iznimke, on neće imati većinu moram reći, a u istoj za poduzeća koje rade u istoj kategoriji tu imamo e, amandmane Vajceker i Sandra Lamasu Zatim imamo OTC poslove, single seated reporting, reporting i e, tu ćemo se moći složiti zatim kvaliteta prijavljenih podataka. To je, se uređuje u različitim člancima i tu ima čitav isto niz amandmana. Imamo tu, e, e, tu postoji mogućnost pronavrska rješenja kroz četiri dosta neproblematična kompromisa. Zatim validacija bilateralnih marži od strane nadležnih tijela u roku od 12 mjeseci. ESMA treba predati ETS predočiti ETS, to, je, to traže mnogi. Zatim e, e, valutne, valutne ročnice. Tu se postavlja pitanje kako će međunarodni sudionici na tržištu u tome sudjelovati. Naime, inicijativu zato e, su je poduzele ne samo Sjedinjene države, već i Ujedinjena kraljevina, jer e, s obzirom na Brexit žele da se slični poslovi provode na sličan način. Zatim, izvješće o poboljšanju upravljanja rizika, da bi zato trebala biti zadužena ESMA. I na kraju phase in, znači primjena refita Emira i da bi to šest mjeseci, da li šest mjeseci ili tri mjeseca nakon stupanja na snagu to treba početi vrijediti. Sve u svemu amandmani, osim dva ili tri kontrovezna amandmana, mislim da možemo to sažeti u 34-35 kompromisa, tako da se nadam da neće nam trebati više od jednog sastanka u sjeni. Hvala. Hvala gospodine izvjestelju, a sada dajem riječ u ime SND-a Jakobu von Hvala lijepa. Ja se slažem s izvjestiteljem da je puno onog što je ovdje pred nama zapravo nešto što možemo sasvim dobro razriješiti, znači, dakle ta naša rješenja, ali nisam baš siguran da će nam jedan sastanak sa sjenama biti dovoljan. Tako da moram reći kolege Langenu, ja sam pun optimizma, čak i ako nam bude trebalo dva, tri ili čak četiri sastanka, mi ćemo stići do tamo. Mislim da je uglavnom postoji vrlo široka suglasnost glede mnogih stvari koje je ovdje Veter Lange već iznio. I mislim da naći, da moramo pronaći jedan dobar model za izvještavanje kako ne bismo napravili i stvarali dodatne prepreke, nego bi recimo to riješili kako treba ako nešto ode krivo treba jasno znati kome pripisati odgovornost. Jer se uvijek mora na kraju znati tko snosi odgovornost ako je nešto krenulo po zlu. Što se tiče mirovina, to je jedno od ovako većih poglavlja i važnijih stvari. Ja sam se pogledao to, dobro pogledao što tu piše, međutim, mislim da nećemo morati još čitav niz godina o tome morati mi razbijati glavu na tim. Jer to nije na nama nego je pitanje prvenstveno političke volje. Da li se to želi ili ne. Ako to ne budemo realizirali, to bi moglo biti jako opasno. Nedostajala bi jedna vrlo važna strana iz središnjeg poravnanja. I to bi nam se kad tad vratilo i obilo glavu. Stoga nam to treba, tu rješenje i ja nemam s tim problema, ali to je politička stvar. I nema nikakav problem, recimo da imamo jedan mirni tranzicijski period, da tome dajemo nekoliko godina za tu prelaznu fazu, ali mislim da smo do sad već imali dosta tog razdoblja odgode i pripremanja, tako da bi to mogli sad zapravo i ubrzati. Mi od iz socijaldemokratskih voda ćemo u svakom slučaju gura da dođemo do jednog razumnog, ali ipak relativno brzog rješenja. A onda e, općenito trebamo se potruditi da se čitava ideja ovog dijela zakonodavstva ne razredi previše, da se to sačuva u koliko toliko koncentriranom izdanju. To je važno za uopće recimo pitanje marži su isto vrlo bitno. Zatim odgoda poravnanja. Ove razlike koje Werner Lange ovdje već uočio potiču dobrim dijelom i od onog što smo mi imali u našem rješenju za, o sanaciji i oporavku i dobar ostalo dolaze iz revizije i obnove Emira. Uglavnom, Mislim da bi to trebali sve harmonizirati, uskladiti jer nema razloga da se to ne čini. Pa ćemo onda, to će i biti u našoj poziciji parlamenta. Zatim ove transakcije unutar grupacija poduzeća. Ako je to u cijelosti integrirano nije problem. Međutim, problem nastaje kad pogledate pobliže te grupacije velikih koncerna. Pa nije sad često to da imate recimo 100% posto subvencija. Dakle, ako imate 100% prvo svih ovih ugrupacija koje su bile filijale ili druge podružnice, a onda se to promijeni. Imate recimo financijske i nefinancijske entitete unutar jedne grupacije poduzeća. Pa onda moramo jako paziti kad razmišljamo o tim transakcijama unutar takve jedne korporacijske grupe. Inače, nećemo doći do razumnih kompromisa. To bi bila ove glavne točke koje sam htio istaknuti i mogu vam reći da se upravo radujem e, nastavku rada sa našim izvjestiteljem i sjenama. Hvala. Sada u ime cera Kay Swinburne. Hvala, hvala doktoru Langenu na vrlom opsežnom izvješću koje zapravo se poklapa s mojim gledištima općenito šta možemo prigovoriti. Dakle, mi trebamo naravno uskladiti neke stvari, ali izvještanje ostaje kako je. Drugo, pitanje onih sudionika koji ne predstavljaju nikakav rizik financijskom poslovanju. Njih i ne treba onda ograničavati, posebno tu posebne mjere za smanjenje rizika pod, po tu poduzimati i mislim da treba se ostati s načelom proporcijalnosti i kod obveze poravnanja. Što se tiče ovih srednjih, drugih središnjih strana kojim ne treba nikakav financijski prag, mislim da je CR smatra da se oni koji ne prelaze prag mogu izuzeti. Recimo to su mali fondovi mirovinski, nekakve manje, recimo fondovi za investicije, investiranje u nekretnine i tako dalje. Dakle, treba pogledati vrlo pažljivo ako ne predstavljaju i ne mogu izazvati neki veliki rizik po financijsko tržište, treba ih isključiti iz područja primjene. A zatim samo za ono što mi želimo raditi je da se ograniči rizik samo kod investicijskih fondova. Govorili smo već o proporcionalnosti. Većina amatmana se odnosi na proporcionalnost, to je od ključne važnosti za jasnoću izvještavanja. Biće zanimljivo vidjeti rezultate komisijne konzultacija o tom izvješćivanju. Bilo bi od koristi da procenimo kakve su promjene u tome kao recimo kako će izgledati svi budući režimi izvješćivanja u odnosu na to. Mi smatramo da treba biti konzistentni pristup pristupu, prikupljanju podataka i obavezi izvještavanja. A inače mislimo da treba svakako smanjiti teret kao što je ovdje navedeno, to podržavamo i stoga mislimo da je dovoljno da idemo na jedinstvo, jedno izvještanje, dakle jednu obavezu, jedan izvještaj koji se podnosi i ne može se zapravo niko ne može se ni obaveza izvješćivanja prebaciti na onu drugu ugovornu stranu, pogotovo ako su to i ne financijske in entiteti, ali ako imaju dodatne podatke, za njih moraju odgovarati. Svakako se to odnosi i na trgovinske repozitorije nisam baš sigurna da ovi amandmani koji su predloženi, e, da oni održavaju sve što se e, očekuje od repozitorija, da nam daju uvijek ažurirane i precizne podatke. Mislimo da to sve skupa treba sa MIFIDom i MIFIRom uskladiti, što je posebno važno. I oni amandmani koji smo mi već e, ovdje kolega Ferberlangen i ja uložili se upravo na to koncentrira. Jer MIFIR je već se bavi sa administrativnim netrgovinskim transakcijama i netrgovinskim aktivnostima gdje će se ona registrirati. Prema tome, ovi amandmani koje smo mi podnijeli to odražavaju. Isto tako sam htjela uvesti u svojim amandmanima i definicije različitih kreditnih zamjena swapova koji se naravno zasnivaju na bazelskoj uredbi 1 i 2 i mislimo da to treba izuzeti iz e, ovih zahtjeva za osiguranjem mar, e, marži. mislimo da je možda je to prikladnije koristiti ovako kako je tu navedeno u definiciji, ali o tom ćemo još raspravljati. Ovaj odbor, kad govorimo o transakcijama, ovaj odbor je uvijek zauzima stajalište da sve dakle da sva ministarstva riznica, odnosno financijska ministarstva zemljama članicama Europske unije trebaju imati ovlasti i mogućnost da u pravom trenutku ograniče sva rizična poslovanja, pogotovo kod hedge fondova investicijskih društava. Vidjeli smo i recimo da se trenutno radi i na različitim ograničenjima rizika kod transakcija i veće transparentnosti kod transakcija unutar grupacija poduzeća i kod drugim zakonskim aktima kao što je recimo i u zakonskim i europskim institucijama kao ESMI. ja se nadam da ćemo s tim nastaviti i uglavnom se radujem nastavku posla sa našim izvjestiteljima. Thank you very Hvala sad u ime liberala Peter Ježek, izvolite. Naše prethodne razmjene mišljenja su već bilo vrlo plodonosne i vi znate da smo mi u cijelosti podržavamo ovaj dosije. I ne vidimo tu nikakvog zapravo razloga do sada za neslogu ili bilo šta. A što se tiče izuzeća za penzione fondove, mirovinske fondove o kojima se govorilo ovdje više puta, za nas je vrlo bitno pronaći rješenje koje bi spriječilo bilo kakvo razdoblje u kojem smo u vakumu zakonskih propisa. Stoga smo i predložili naše amandmane u kojima posebno navodimo da se izuzmu transakcije koje se provedu na kraju ovog razdoblja izuzeća i onog trenutka kad stuplja na snagu revidirane EMER uredba. Što se tiče mm, mirovinskih fondova dalje. naš cilj je bio jasno uskladiti EMIR sa MIFIRom. Imamo još nešto o čemu nismo amandmanima govorili. Ali bi trebali sjene o tome se dogovoriti. To je nedostatak jasnoće o tome gdje na kome leži odgovornost za kvalitetu podataka koji se prikupljaju za registraciju u repozitorijima. I onda pitanje da li da se vratimo na formulacije iz Emira 1 gdje se razjašnjava da je uvijek protustrana ugovorna odgovorna za preciznost i točnost podataka. Zatim imamo čitav niz pitanja stečenih prava koje treba osigurati da u trenutku recimo reklasifikacije naše druge ugovorne strane da će onda ona obaveza poravnanja koja nastane eventualno će se odnositi samo na ugovore koji sklopljen nakon dana kada je došlo do promjene klasifikacije. Zatim, pitanje je da ESMA recimo odnese, da ESMA e, završi svoj posao na revidiranju e, ove uredbe u roku od 12 mjeseci što bi onda recimo bilo u skladu sa onim prelaznim rokovima koje smo ovdje predvidjeli. A na kraju mi smo i podnijeli amandman da u kojem tražimo da se za tri mjeseca odgodi stupanje na snage revidirane emir uredbe kako bi omogućili ova sva druga prelazna periode da se mirno odviju. E, hvala inače puno na suradnji svim kolegama. Hvala vama. A sada nastavljamo sa zelenima. Međutim, tu nikog nema. Pa dolazimo do Goja. Ni tu nikog nema od Goja. EFDD. Niko. ENF. Barbara Kapel. Izvolite. Hvala. Ovo je dosije kod kojih, kao što svi znamo, postoje već uglavnom na široka i glede predloga komisije, kao i toga da se Emir prihvati dakle, u program revizije, a da se na kraju cilj bude da sve bude transparentnije i jasnije. I mi smo već prije govorili o tome da troškovi za obavezu e, objavljivanja treba za ove nefinancijske ugovorne strane smanjiti. I zatim smo se već prije zalagali da se po postigne bolja kvaliteta podataka koje bi i da to nije bilo dovoljno ono što je komisija dala u prijedlogu. Zatim propisi o poravnanju mogu biti i preskupi, pogotovo ako su neproporcionalni i neproporcionalni obaveze nastanu ovisno o većini onih veličini e, poduzeća koje su u pitanju. A zatim što se mirovinskih fondova, slažem se sa izvjestiteljem, da bi trebali dodatno nakon tri godine još prolongirati ove fazu prelaznu. E sad, koji su tu problemi? Mislimo da su to jako bitno jer e, vidite, to je bitno recimo posebno za investicije koje želimo upravo sada u Europskoj uniji privući u penzione, u mirovinske fondove. A zatim male financijske protustrane, druge ugovorne strane, trebaju biti izuzete i to je ono bitno što se želi ovim postići kao i ovo unapred dakle financiranje. Zatim obaveza poravnanja. Nju trebaju po vrlo fer, poštenim, izjednačenim uvjetima na sve primijeniti i to je jako važno to bi dovelo do poboljšanja, kako izvjestitelj veli, a i mnogi su o tom govorili. Nama je potrebno razjašnjenje i zapravo jedno poboljšanje kod obaveze izvješćivanja i kod obaveze poravnanja. Tu je vrlo bitan prag recimo kod e, investicijskih društva koje investiraju u nekretnine. I tu u tom smislu e, članke 12 i 13 sa svim stavcima izričito podržavamo. Zatim, harmonizacija propisa pravnih u odnosu na clearing, da se to stavi na globalnu razinu ili se barem to pokuša učiniti kad pogledamo koliko je visok recimo iznos još onih neplaćenih OTC ugovora. Te kad to vidimo, onda vidimo da koliko je to bitno, to je oko 440 e, tisuća milijuna eura i onda vidimo da je to jako bitno da tu uznapredujemo i da smanjimo troškove, a i da budemo učinkoviti u regulaciji. Hvala. Evo sad slobodno javljanje za riječ, vrlo kratka napomena. Svi su moji amatmani ovdje već predstavljeni. Hvala vam. Mislim da se možemo posebno kod ove pitanje sinkronizacija emira i harmonizacija emira i mifida možemo, moramo naći dobro rješenje. A zatim između ove obveze trgovanja i poravnanja, jer nikad ni u emiru ni u mifidu nije bila namjera, a niti u ovoj reviziji Emire nije bila namjera da se to ne razjasni ili još oteži. A sada se prvan šperez um, Da, ja sam isto tako zabrinuta i slažem se s onime što je rekao izvesti u Sijeni Jakoban i eh, i Kluba socijalista. ono pitanje koje je identificirano kao kontroverzno je to pitanje mirovinskih fondova, dakle kako da ih uključimo u tu mjeru, u toliko više što ne o MIFID-u Emiru smo na početku imali taj isti problem, kako dakle to mirovinske fondove uključiti u te modele zakonodavstva. Sada vidimo da se modeli razvijaju, dakle situacija nije u ista kao tada. I mislim da je prijedlog izvjestitelja da imamo izvješće nakon nekog vremena i tako dalje, nešto što nije realistično. Revizija Emira je tu kako bismo pročistili tu uredbu, to je nešto što je bio unutar postupka refit, ali isto tako i kako bi ta uredba bila učinkovitija i kako bismo izašli iz tih sustava izuzeća, jer smo identificirali da je kompenzacija dobar mehanizam e, kako bismo se pobrinuli za stabilnost na tržištu. Dakle, što se tiče mirovinskih fondova, mislim da su prijedlozi socijalističkog izvjestila u sjeni dobri, da bismo trebali imati strog sustav sa phasing inom, kako se to kaže u brislavskom žargonu. Ali, e, imajući na umu tu zabrinutost, mislim da bismo također trebali obratiti pažnju na to da s jedne strane mirovinske fondove ne uključimo u taj mehanizam, a da paralelno onda iz tog mehanizma isključimo e, čitavu jednu kategoriju. I ja bih na temelju ovih prijedloga koje imamo pred sobom rekla da ne bismo trebali imati izuzeća koje ne idu u dobrom smjeru. Bilo da se radi o izuzećima o eh, kompresijskim uslugama, što je nešto što zapravo nije u samom, u samom opsegu primjene, na jednom velikom dijelu tržišta ili te uvjete da se e, obvezna kompenzacija e, ukine. Ne bih htjela da krivimo zakonodavstvo koje je puno rupa. Kompenzacija je pravilo, to je pravilo koje pokušavamo nametnuti mirovinskim fondovima. Ne bismo trebali imati više stuka izuzeća. Bilo da se radi o ovim transakcijama unutar grupacija, o tome je govorio Jako van Weizsäger, bilo da se radi o sustavima za uslugu kompenzacije ili o privremenom e, izuzeću. Svačam da nam je potreban regulatorni tehnički standard, ali mislim da bismo tu kao ministru trebali imati na umu e, one uvjete u kojima se RTS-ovi mogu izrađivati, a to se događa kada e, se obveza suspendira, to treba na razini broj 1 odrediti. to je nešto gdje vidimo da u prijedlogu komisije već nalazimo odgovarajuće rješenja koje pokrivaju zabrinutost jednih i drugih. Hvala, hoće se još neko javiti za riječ? Onda vraćamo riječ našem izvjestitelju Langanu. Ja ću biti jako kratak. Ove su sve stvari već zapravo razrađene, ovo gdje smo čuli sad možda neka različita stajališta od kolega i u svakom slučaju se želim zahvaliti na potpori koju smo uživali cijelo vrijeme našeg posla. Moj ured, ja ćemo sad razraditi kompromise iz ovog svega što je izneseno i što je do sad kazano. A sad sam pokušao shvatiti ono što je rekla kolegica Beres ovo u vezi mirovinskih fondova. Dakle, meni se čini da smo mi s našim amatmanima koje smo podnijeli vrlo blizu stojimo jedni drugima glede tih mirovinskih fondova. Prema tome, mislim da zapravo možemo vrlo lako i dobro doći do jednog razumnog kompromisa. Jer pitanje je samo da li, ćemo, da li želimo postići jednu opće izuzeće kao što je to kolegica de Lange tražila da li ćemo dakle tri ili dvije godine nakon toga imati mogućnost produženja kako je to komisija tražila ili ćemo mi reći tri godine ali uz dodatne obaveze koje se moraju ispuniti a do tada dok to prođe će se možda to onda već i promijeniti a nakon toga više nikakvog, nikakvih odgada eventualno maksimalno do godinu dana mislim da ja sam fleksibilan tu kod te stvari, iako mislim da je opće izuzeće krivo, loše rješenje, a ali postoje tehničke stvari koje bi trebali, koja komisija do sad nije napravila i koje bi stvar poboljšala. I sad treba tu biti realističan i to je u vezi s onim što je kolega Vajceker već predložio. Mislim da tu nema nikakvih težih problema. Tako da mislim da ćemo kod mirovinskih fondova kod pitanja izuzeća doći do jednog razumnog sporazuma. STD Lang će naravno biti protiv toga, nizozemci imaju posebne su zainteresirani da njihovi mirovinski fondovi ostanu izvan svake evropske kontrole. Ali mm, s tim ćemo moći živjeti jer unatoč nizozemcima imamo jasnu većinu koja se ocrtava u parlamentu glede pitanja veće jasnoće svih podataka, o tome su i i Peter i Markus i mnogi ovdje već govorili. Naravno, tu ćemo pogledati šta postoji na, kao rezultat na razini prvoj i da li se tu može još nešto dodatno preuzet kako bi stvar bila jasnija i prikaz jasniji a u svakom slučaju sam optimističan i hvala vam na vašoj potpori. Hvala, želim vam sve najbolje u pregovaranju kompromisa. Glasat ćemo otprilike za mjesec dana, 24. travnja. Ako ako će pregovarački tim biti spreman na to i zatim na plenoj sjednici ćemo ovu temu imati u svibnju, ali to još nije odlučeno. Budući da to ovisi o našem dnevnom redu. Da, gospodine Langen, jedan kratki prijedlog vezan uz vremenske rokove. Dakle, do kraja tirkiznog tjedna ili 9. travnja ćemo onda predložiti klubovima kompromis amandmane. To ćemo im poslati sa molbom da se izjasne o tome uz vrlo kratki rok tijekom tog tjedna i onda bih eh, predložio da na plenarnoj sjednici u Strasburu u travnju imamo prvi sastanak sa izvjestiteljima u sjeni. Nema problema. U redu. Što se tiče našeg pregovačkog tima za sljedeći dosije, e, on još nije tu prisutan, a za 10 minuta bismo trebali krenuti s tom točkom i stoga opet moram prekinuti sastanak 10 minuta. Hvala

da je So, Eto, ponovno nastavljamo sa sastankom. Možemo krenuti na 13. točku dnevnog reda, a to je uspostava okvira za pregled izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju. Naš izvjestitelj je Robert Zile. Te ću mu sada dati riječ, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Prosite kolege što ste čekali na mene, ja sam malo zakasnila, ali evo, Želim zahvaliti svima koji su podnijeli amandmane na ovo izvješće. Sve skupa smo imali preko 150 amandmana, što ukazuje na to koliko je važno to mišljenje. Isto tako kao i uvijek postoje političke razlike, ali postoji e, sloga, a strane izravna ulaganja su tema koje se trebamo ozbiljno pozabaviti i moramo pažljivo pripaziti kada ta ulaganja ulaze u države članice. Kada govorimo o kritičnim infrastrukturama, kritičnim tehnologijama, onda se slažemo svi da to treba zaštititi. Što se toga tiče, mi smo već u fazi kompromisa, mi je vrlo drago što se klubi zastupnika slažu oko toga da su između ostalih mediji kritična infrastruktura. Također e, podržali smo proširenje definicije stranih ulaganja. Dakle, e, registrirana poduzeća u se ne mogu iskoristiti od strane trećih država kako bi se zaobišao proces screeninga. To je nešto što smo na prvom sastanku gdje se u Sjeni naglasili Jedan ćemo imati drugi takav sastanak. Mislim da ćemo tu još dovršiti neke manje detalje i što se tiče glavnih tema mislim da imamo već dobre kompromise. Što se tiče opravdanih prigovora da se određena ulaganja provedu kroz e, mehanizam screeninga, na tome ćemo još raspraviti na nekoliko sljedećih sastanaka dakle da se iskoristi članak 346. ugovora o funkcioniranju Europske unije, prema kojem niti jedna država članica ne mora otkriti informacije koje su od ključne važnosti za njenu sigurnost. Dok o tome e, raspravljamo, moram reći da smo imali i dobro saslušanje e, upravo o tome, o tom screeningu stranih e, izravnih ulaganja i tada su države članice dale svoje izlaganja, te su e, rekle kako oni e, provode taj screening stranih izvornih ulaganja i zaključili smo da većina država članica svača da takva vrsta e, važnih pitanja za njihovu sigurnost da će se morate na neki način zaokupiti pod jednim zajedničkim naslovom, stoga se trebamo osloniti na ugovor i trebamo naći dobar temelj za to i napraviti nešto što će tako i tako na, u jednom trenutku morati napraviti sve države članice Europske unije. Dakle, veselim se sljedećim sastancima da sam u Sijeni, e, kao što sam već rekao. Mislim da ćemo na kraju postići dobar kompromis, da ćemo onda moći izglasati to mišljenje u odboru. Hvala. Hvala ti Ljepa onda imamo e, izveste u Sijeni. E, kao prvo, Gospođa Ane Sandru Hvala vam gospodine predsjedniče. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju i svim izvjestam u sjeni na tom poslu kojeg zajedno bavljamo. Naravno da bih htjela inzistirati na tome da je potrebno uspostaviti taj mehanizam i da je doista potrebno da se koordiniramo i da se organiziramo kako bismo olakšali tu razmjenu informacija. E, kako bismo iskoristili taj alat kojeg želimo uspostaviti. E, on je ključna važnosti ako želimo zaštititi našu suverenost, e, ako želimo zaštititi isto tako i naša poduzeća, a prije svega ona poduzeća koja imaju u svom kritične tehnologije. To nije nešto što bi trebalo zaplašiti ulagače, baš naprotiv, mislim da bi to moglo im donijeti i određenu pravnu sigurnost kao ulagačima i želim podsjetiti na to da Europska unija naravno želi ostati dalje otvorena, da se tu nipošto ne radi o tome da se zatvaramo. Mi jesmo za strana ulaganja, za zapošljavanje, za naš gospodarski rast, ali e, tražimo da se sve to odvija u strogo definiranom okviru i na vrlo realističan način. Globalno rečeno, što se tiče našeg rada, mislim da među nama vlada konsenzus, vezano uz to da ćemo poboljšati tekst E, komisije i da želimo pozvati države članice da uspostave mehanizme za screening e, među sobom. Trenutno to ima 12 država samo, a mislim da ćemo, ako, ako svi, sve države budu to imale, biti pažljiviji. Što se tiče nekih amandmana koje su podnijeli članovi mog kluba, koje ćemo podržati, kao prvo želim naglasiti načelo uzajamnosti. Čini mi se da je doista važno da ako se želi opravdati neki screening, ako se želi dati ulagačima iz drugih e, država članica podatke o tome da se onda trebaju uzeti u obzir i prakse tih država članica što se tiče ulaganja koja dolaze od nas, dakle da treba vladati to načelo uzajamnosti. Također bih govorila o prirodi ulagača. Mislim da je vrlo važno imati na umu činjenicu da oni izamno ili neizamno spadaju pod kontrolu neke vlade, e, to se događa u različitim oblicima. I želim naglasiti da je potrebno zaštititi prikupljene podatke, jer su naravno te informacije od strateške važnosti, što znači da ulagači imaju e, u potpunosti tu sigurnost da će se te informacije zaštititi, e, prije svega kada se primjerice tiču poslovne tajne. I na kraju bih i tu, a sve to u svrhu zaštite informacija koji se prikupljaju, e, se osvrnuti na kao prvo tu ideju da nam komisija iznese izvješće o različitim aktivnostima koje su napravljene u prošloj godini po pitanju screeninga, da dakle možemo imati tu poveznicu između Europskog parlamenta i komisije, ali isto tako i da bi nas Europska komisija trebala kao Europski parlament izvijestiti e, u obliku agregiranih podataka o tome kako bismo opet bolje zaštitili te strateške osjetljive informacije. Evo to sam htjela reći vrlo mi je drago što ćemo u budućnosti još imati prilike zajedno raditi na tome. Hvala. Hvala u ime socijaldemokrata. Riječ ima Ivan Katalin Sorin. Hvala vam lijepa. Ja mislim da ne treba inzistirati na tome koliko su izravna strana ulaganja u uniji važna, jer je to očito jednako kao i to kakve su posljedice ulaganja na gospodarstvo, na prijenos tehnologije, na stvaranje radnih mjesta, na inovaciju. To su sve one važne posljedice toga. Ali važno je na europskoj razini raspravljati o tome koje su ograničenja tih ulaganja. Sva strana izravna ulaganja nemaju nužno pozitivan učinak i ovaj prijedlog e, uredbe predviđa da postoji mogućnost e, da se iz sigurnosnih razloga, iz razloga javnog reda provede kontrola tih ulaganja ako e, bi se tu radilo o nekim upetnim projektima za Europsku uniju. Pomoćnički amandmana su pokušali osnažiti stajalište komisije i pozdravljamo činjenicu da će se stvoriti kontaktne točke za kontrolu stranih izravnih ulaganja u svakoj državi članici, ali smatramo da bi te jedinstvene kontaktne točke trebale biti onda koordinirane od strane jedne jedinstvene kontaktne točke na europskoj razini. Mi također smatramo da bismo posebnu pažnju trebali posvetiti onim ulaganjama koje dolaze iz država koje su pod nekim sankcijama ili koje su porezne oaze na temelju odluke vijeća iz prosinca 2017. godine. Dakle, one države koje su na popisu e, jurisdikcija koje ne surađuju sa eu unijom e, na području poreza i vezano u sankcije koje su izravno povezane s tim jurisdikcijama i državama. Istodobno posebnu pažnju treba posvetiti i trećim državama koje e, štite financijska sredstva koja dolaze iz nekih ilegalnih aktivnosti. Mi u EU vrlo dobro znamo da imamo prihode koji su nezakoniti, koji, odlaze iz Europske unije ka trećim državama koje ne surađuju s nama. I još bih dodao jedan element. Ako krajnji korisnik e, se ne može identificirati, onda ne bismo trebali odobiti ta ulaganja u Europskoj uniji. Dakle, vrlo je važno znati tko ulaže, kako izgleda prošlost tog društva i tko je krajni korisnik tog ulaganja. To su sve vrlo važni elementi. Eto, imat ćemo sastanak s izvjestiteljem u Sjeni danas u 13 sati 30 gdje ćemo onda još imati više prilika razgovarati o pojedinim amandmanima. Hvala. Hvala vam lijepa. Onda dolazimo do liberala. Da, Live Viring. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče, izvjestitelju, uvaženi kolege. Amandmani su dobar temelj za kompromis i imam osjećaj da smo skoro došli do kraja. Imam samo nekoliko primjedbi. Kao prvo, naša namjera nije ta da se u ovom dosjeu uključi načelo uzajamnosti. Svaka vrsta protekcionizma je nešto što mi e, u potpunosti odbijamo. A drugo, želimo uvijek izbjeći da države članice dobiju pravo e, veta e, za ulaganja u nekoj drugoj državi članici. Isto tako nam namjera nije da države članice prisiljavamo da provedu kroz sustav kontrole svaku, svaku, svako ulaganje, čak ni kada se radi o strateškim područjima. A nije niti primjereno baš ovdje izraditi jedan popis vezan uz to što su strateška područja, što nisu. E, prerogativne ovlasti e, što se tiče screeninga imaju države članice, a naša je zadaća pogledati u kojim slučajevima je uopće E, potreban screening, dakle to je ono pitanje kokoš ili jaja, kako bi se dobile informacije treba provesti screening i stoga je to e, dosta poželjno, a možda je čak i potrebno da države članice razmisle o mehanizmu kojeg mogu onda koristiti za to. E, isto tako želim naglasiti da bilo kakva strana izravna ulaganja moraju odgovarati međunarodnim ugovorima. Hvala. Hvala vam lijepa. U ime zelenih je s nama gospodin Urtasun. Enec, izvoli, imaš riječ. Hvala. Želimo pozdraviti napor izvjestitelja kako bi taj teret bio e, ravnoteženije raspodijeljen i, i drago nam što smo uključili medije među prioritete. E, sviđa nam se referenca na crnu listu Europske unije po pitanju jurisdikcije koje ne surađuju, ako vidimo da je nedavno vijeće to počelo podrivati. No kada se radi o završnim kompromisima koje smo nedavno zaprimili, onda vidimo da mnogi amandmani više nisu uključeni u taj završni tekst kompromisa. Ispravit ću tri takve kao prvo. Mi smo htjeli naglasiti da je za naš klub e, ta e, odluka o tome hoće li neko strano izravno ulaganje narušiti sigurnost ili javni red, vrlo ovisno o tome e, bavili se ulagač poreznim e, agresivnim izbjegavanjem poreza ili izbjegavanjem e, poreza. I stoga mislim da bismo po članak četvrti trebali uključiti to. Isto tako što se tiče suvenih fondova, tu trebaju se ti fondovi priježavati načela transparentnosti iz e, ugovora Santiago. Kao treće, Europski parlament bi trebao tu odigrati određenu ulogu ne biste trebali tražiti screening svih ulaganja, već samo onih ulaganja koje su od interesa Europske unije. Europski parlament bi trebao moći zatražiti od komisije da se pokrene mehanizam suradnje vezano uz projekte iz europskog interesa kada se radi o projektima koji bi mogli utjecati na sigurnost ili javni red. I kao zadnje trebali bismo zatražiti izvjestitelje i druge klubove da naše amandmane 162 i 167 uzmu u obzir što se tiče koordinacijske skupine za screening ulaganja. Mi se slažemo sa ciljem tih prijedloga, ali smatramo da postoji opasnost vezanu uz bilateralan screening ulaganja među državama članicama, jer bismo tu mogli vidjeti da postoje dinamike među državama i e, to bi moglo izgledati kao kao da se neko upliče u nacionalnu suverenost države i to bi moglo onda smanjiti važnost ovog komanda zakonodavstva. Mi mislimo da bi trebali imati više bilateralni sustav, da bi dakle trebali stvoriti jedno tijelo u kojem bi sudjelovala Europska komisija ali i države članice i da bi to tijelo bilo jedino zaduženo za screening stranih e, stranih izravnih ulaganja u državama članicama, ali imamo kasnije sastanak s Vjeslom u Sjeni, pa sam sigurna da ćemo moći o tome još raspraviti tada. Hvala u ime kluba zastupnika GUE. Ne vidim nikoga. U ime NF-a imamo Bernard Monod, ali on nije tu. Niti on želi govoriti. Ne, onda možemo prijeći na spontano javljanje za riječ. Nitko se ne želi javiti pod spontanim javljanjem za riječ. Gledam komisiju. Ne vidim. Želi komisija preuzeti riječ? Da. Hvala, sam dvije vrlo kratke primjedbe. dvije observacije. Jedno je tu pitanje uzajamnosti. Tu bismo mi htjeli prenijeti sljedeću poruku. Kada bismo dodali taj problem uzajamnosti u ovaj dosije kao jedan fakt, čimbenik za skin, ili nešto u tom smislu, onda bismo mogli imati problema što se tiče međunarodnih obveza, isto tako bi to izgledalo kao protekcionizam, te bismo globalno bili jedini u tome. Niti jedan drugi sustav screeninga eh, diljem svijeta ne uključuje da se provjeri načelo uzajemnosti eh, sa državama s koje dolazi ulaganje. Mi znamo da je to nešto što jako zabrinjava, to načelo uzajemnosti, ali mislimo da ovo nije pravi instrument da riješimo to pitanje. A druga mala primjedba tiče se oporezivanja. Jasno nam je da se trebamo boriti protiv utaje poreza i da imamo porezna ponašanja koja su sumnjiva, da ne znamo tko je zadnji stvarni korisnik vezan uz e, neke vrste fondova, da je to stvarno problem. Ali opet, ovo nije pravi instrument da to riješimo. Imamo e, direktivu za borbu protiv pranja novca, imamo neke druge instrumente za to, a ovo je instrument e, koji se tiče zajedničke trgovinske politike koji se temelji na članku 207. gdje Europska unija ima isključivu nadležnost. kada bismo pitanje pitanje uključili u to, onda bismo se mogli naći u situaciji gdje e, bi e, ušli u nadležnost država članica, što bi ubilo ovaj cijeli prijedlog, a mislimo da bi to doista bila šteta. Kad kad je savršeno neprijatelj dobroga, moram reći da je ovo prvi korak i moramo uspjeti privući države članice isto tako za to. Ako ovaj mehanizam preopteretimo sa različitim stvarima koje imaju smisla, primjerice screening na razini Europske unije, onda se bojimo da će to politički gledano biti nemoguće jer svijest o tome još ne postoji u državama članicama. Imamo 16 država članica koji ne provode tu provjeru i ako uzmemo obzir sve te političke zabrinutosti, veća transparentnost i podizanje svijesti je zapravo ovdje preduvjet za sve to. Možemo pogledati za tri godine u okviru revizije uredbe, trebamo li onda učiniti još taj jedan korak dalje ili ne. Hvala vam na tim primjedbama. Ja sam također e, podnio nekoliko amandmana i mogu reći da ne bismo trebali čekati tri godine ili čak i dulje. Evo, kada gledamo što se događa u mojoj izbornoj jedinici, kineski ulagači su e, preuzeli našu industriju i nitko sada ne može kupiti izazvat e, neko poduzeće u Kini dobiti udio u vlasništvu e, kao 100%, ali evo to je samo nešto izvan zapisnika što sam htio reći. Znači sada riječ našem izvjestilu Obrecu Sileu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa zapravo sam vrlo zahvalan svima onima koji su govorili u ime kluba zastupnika, a isto tako i e, govornici u ime komisije. E, što se tiče razine država članica, tu bih htio reći da je vrlo važno da trebamo imati kao prvo sustav provjere u svakoj državi članici, a onda trebamo vidjeti što možemo praviti. A što se tiče tog bavarskog slučaja, pa Njemačka ima mehanizam provjere. Oni imaju dosta strog mehanizam provjere kako smo otkrili kada smo imali to vrlo važno saslušanje koje je gospodin Prust organizirao. Mislim da je to saslušanje bilo vrlo korisno, a kada se radi o kineskim ulaganjem u Njemačkoj, onda bi to moglo biti nešto gdje bi njemačka vlada mogla reći ne. Mislim da za to ne treba nikakva odluka Srpske europske razine ili nekakva odluka Europske komisije, to već, sada može napraviti na njemačkoj razini. Što više tijekom tog saslušanja smo naučili da imamo toliko različite sustave provjere u Jedinom kraljevstvu, Njemačkoj, Španjolskoj, i tako dalje, među dakle tih 12 država gdje imamo provjeru, postoje razlike i mislim da to trebamo uzeti u obzir na našem, nadam se, zadnjem e, sastanku gdje su sjeni kako bismo imali domenu težu i sa drugim e, donositeljima političkih mjera u drugim odborima i kada bismo imali e, dobre odnosi sa nadležnim odborom što je odbor INTA. ja moramo pronaći dobar kompromis prije plenarne sjednice i ja ću pokušati raditi na tome. Hvala. Hvala. Sljedeći tjedan bismo trebali glasati o tome, pa se nam da onda možemo do tada zaključiti s tim radom, a zatim će nadležni e, odbor, odbor INTA, najvjerojatnije glasati 17. svibnja o tome, jer ćemo vidjeti kada će to prisjeći na plenu sjednicu. Dakle, to su oni vremenski rokovi koje ja imam za sada, ali za nas je najmno važno ovo glasanje sljedeći tjedan. Hvala svima, to je to za danas jutro. Vidimo se ponovno u 14.30 kada će nam ovdje doći gospođa König. Zatvaram sastanak.